Dobro jutro svima. Kao prvo, donošenje dnevnog reda. A koliko nema nikakvih prigovora, možemo odmah e, usvojiti dnevni red. Nakon toga Imamo zajedničko saslušanje sa odborom Agrej o novim tehnikama uzgoja 17. svibnja od 10. ujutro. Nove tehnike uzgoja odnose se na tehnike uzgoja koje se nadograđuju na nedavni napredak u biotehnologiji i molekularnoj biologiji. E, Odluka e, suda Europske unije e, treba biti izdana u svibnju e, o tome da li uljana repica koja je otporna na herbicid treba slijediti proces odobrenja za GMO, a cilj tog saslušanja će biti bolje shvatiti pitanja koja su vezana uz nove tehnike uzgoje, posebno njihovo korištenje i moguće pravne posljedice. Naravno, svi članovi MBA su poznani. Onda imamo e, radionicu o održivosti zdravstvenog sustava. Njih organizira e, radna skupina za zdravlje. E, supredsjedatelj je, supredsjedateljica je Soledad Capesoni, i Alois Peterle. To će se održati 15. svibnja od 10 do 12 sati. Izgubili smo mikrofon. A ne. Dakle, svi članovi Envija su pozvani da prisustvuje. And the meeting will be web streamed. E, sastanak e, će biti na internetu. E, elektronski smo poslali preporuke koordinatora. Ako nema prigovora, onda se smatraju usvojeni. Ako nema prigovora do kraja sastanka, onda zapisnik našeg dnevnog reda od 24. do 25. siječnja i 12. ožujka će također se smatrati usvojenim. Tijekom drugog dijaloga o e, uredbi o gnojivima koja je bila 11. 11. E, travnja Gardini Duport razgovaralo se o dvije teme, dakle razine kadmija i nus proizvode. O kadmiju e, pitanje koje je pod isključivom nadležnošću Envija. E, raspravljalo se o predstavljanju stajališta institucija i razgovaralo se isto o kompromisnom prijedlogu predsjedništva i reklo se da će se dalje raspravljati o toj temi na tehničkoj razini. Također, bilo je nekoliko tehničkih promjena, izmjena članaka i e, privremeno smo se dogovorili oko tih članaka. Sljedeći trialog o e, umjetnim gnojivima je planiran 23. svibnja. Što se tiče veterinarskih e, lijekova, ovdje imamo izvjestiteljicu François Grostet. Četvrti neformalni trijalog održao se 19. travnja. Na tom trijalogu im vodili smo detaljnu raspravu o političkim otvorenim pitanjima vezanim za odredbe vezane za zaštitu okoliša koje je koje je uveo parlament putem izmjena i amandmana. Institucije su široko raspravljale o e, privremenom E, paketu za dogovor i razmatrali o mogućnostima za kompromisni tekst usprkos konstruktivnog dijaloga svih e, tri strane kako bi se e, do, kako bi došlo do e, dogovora, pregovori su se zaustavili na dva vrlo važna pitanja. Uključivanje rizika za okoliš, procjene proizvoda koji su odobreni prije 20. srpnja 2000. i mogućnost da Europska agencija za lijekove osigura da proizvođači iz trećih zemalja E, budu usklađeni sa e, mjerodavnim pravom Europske unije. Parlament i vijeće dogovorili su se da će delegirati ostala pitanja za dalju analizu na tehničkoj razini kako bi e, ih ponovo raspravljali na petom trijalogu koji će se održati 17. svibnja. Prva rasprava Dakle, prva točka koja se raspravlja danas ujutro je prigovor o prigovor jedan 6 o šećernoj repi H71. Kao obično, mi ćemo započeti tako što ćemo dati riječ su, izvjestiteljima, e, drugim zainteresiranim stranama i komisiji. Prva, prvi je gospodin Stes, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. sa nekoliko kolega iz raznih klubova smo e, u e, prigovor protiv odobrenja e, za stavljanje na tržište genetski modificiran šećerne repe i sirupa. To se stavlja i u hranu za životinje sada. To je već postao gotovo ritual. Izgleda da nemamo engleski prijevod, nemamo prijevod. Da, izgleda da je krivi kanal. Moramo to provjeriti. Jel to sada funkcionira? Odlično. Molim, počnite još jednom. Da, e, rado. Prigovor koji smo uložili zajedno sa nekoliko kolega iz nekoliko klubova e, tiče se e, obnove odobrenja za stavljanje na tržište genetski modificirane uljan, šećerne rebe h 1 Radi se o šećernom sirupu, sirupu e, melasi i e, e, suhim ćelijama. E, to završava u hrani za životinje. To je samo jedan prigovor od mnogih. Protiv stavljanja u promet i protiv uzgoja određenih GMO-ova to je e, postalo jasno u rezoluciji. E, o njoj ćemo glasati danas popodne. Svi znamo e, situaciju da se radi o uzgoju ili uvozu. To treba temeljito ispitati nema li to negativne posljedice za čovjeka, životinje i okoliš. Ovdje imamo pozitivno mišljenje EFSE. To je, e, smo dobili 2016. i opet 2017. Došao je zahtjev za produljenje odobrenja. Ali sada imamo i iz država članica niz kritičnih komentara to smo dobili za vrijeme e, postupka konzultacija 2006. i 2007. smo imali takove konzultacije. E, e, rečeno je da nisu testirani korijeni koji se miješaju u životinsku hranu a ono što je rađeno e, e, u pokusima s ovcama nije bilo e, dovoljno reprezentativno. Ne znamo da li izloženost ljudi tim tvarima, je li ona opasna. Nisu vršeni pokusi. Rečeno je da su studije sa izoliranim proteinima nedovoljne kako bi se dokazala neškodljivost. Također nam manjkaju analize o fosforu i magneziju. E, e, to je preporučeno od OECD-a da se to napravi. E, mm, mm, H7 šećerna repa H71 je otporna na glifosat tu se onda stavljaju velike doze glifozata i na kraju je tako da time se mijenja e, sastav e, biljaka. E, Nakupljanje glifozata u korijenima dovodi do toga da se dostižu ostaci koje treba testirati, analizirati treba e, istražiti koji herbicidi, koji metaboliti e, se nalaze u ostacima. To treba biti analiza rizika. E, EFSA nije uzela u obzir ostatke. I to u pozadini cijele diskusije o glifosatima. Ne znam kada je završen postupak ali u diskusiji smo se e, e, koncentrirali na uzročnike raka, ali tu imamo i druge faktore. E, dugoročni rizici za sisavce, toksičnost, za život u vodi, na vodene sustave i utjecaj na druge ekosustave E, to mora biti e, ispitano e, sukladno članku 4 direktive o pesticidima. dopuštanje odobrenja bi dovelo do, do toga da u trećim zemljama imamo i više takovog uzgaja mi imamo veliku odgovornost mi smo e, partneri u konvenciji UN-a o bioraznolikosti e, e, štete se mogu pojavati i u trećim zemljama. Ne možemo sami sebe štititi, a dozvoljavati štete u trećim zemljama. Moramo imati, ne smijemo imati proizvode koji se koriste u trećim zemljama i tamo uzrokuju štete. To šteti i ljudima i životinja. U rezoluciji također kažemo da komisija e, mora, e, da je prekoračila svoje ovlasti. Ona je dala prijeglod koji nije dosljedan sa zakonodavstvom EU-a. E, zahtjevamo da komisija povuče prijedlog i da prestane sa, e, sa odobravanjem ovakovih zahtjeva. Moramo prilagoditi zakonodavstvo. E, zakonodavstvom. E, u srpnju 2014. je rečeno da trebamo, trebamo demokratizirati postupak odobrenja za GMO. -ove. E, onda su e, prigovori e, parlamenta jednostavno pometeni pod tepih. Prijedlog komisije ne znači nikakvu demokratizaciju procesa odlučivanja. To je kršenje pregovora o unutarnjem tržištu. Mi mi e, zahtjevamo da komisija povuče ovaj prijedlog i da dade bolji novi prijedlog. Trebamo imati demokratske e, postupke e, u Enviju više nemamo za to kvalificiranu većinu već godinama. Svi prigovori koji smo do sada podastrli E, ti, e, sve je to podržao i e, Envi. Mi smo imali dvotrećinsku većinu za naše stajalište. Sto, komisija se ne smije samo oslanjati na formalne argumente. Statistički rezultat Ehm, da je ovaj eh, eh, odbor eh, imao više amandmana nego u, komisiji Baroza, to govori i dovoljno za našu argumentaciju. Uključi se. Hvala, hvala Moj kolega nije mogao danas doći pa ću e, nešto reći o stavu SID-a. Podupiremo e, sve ono što smo upravo čuli. Smatramo da je to e, nipodaštavanje naših zahtjeva. Jasno je dok nema novog zakonodavstva na tom području ne možemo imati daljnjih odobrenja u prošlosti e, smo kao odbor e, jasno izrazili naš stav i izglasali e, smo odbijanje ovog odobrenja sa velikom većinom. To se ponovilo i na plenarki. Mi moramo imati demokratske postupke i većinu, a u sadašnjem trenutku to nije slučaj. Hvala lijepa. Nemamo drugih suizvjestitelja, a zato zastupnici imaju riječ. Gospodin Fijal, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, evo, evo nas opet. Sva sreća ovaj prigovor 2455 ili nešto tako je gubitak vremena zato što mislimo da se ništa neće promijeniti. Svi to znamo, ali možemo, možemo svejedno proći kroz taj postupak. Ovaj prigovor o šećernoj repi koji smo čuli, šećernoj repi koju je EFSA, dakle znanstveno tijelo koje procjenjuje te stvari, je prvi puta dalo e, zeleno svjetlo od 2006. i drugi puta u studenom 2007. i panel je e, odlučio da je ovaj proizvod e, siguran u odnosu na okoliš i na zdravlje ljudi. Komisija nije prekoračila svoj mandat. Čuo sam da je gospodin Štasto rekao, međutim ne mogu naći niti jedan primjer ili objašnjenje koje motivira e, takvu izjavu u prigovoru. Komisija je nasuprot tomu zaista slijedila slovo zakona. Međutim, mi smo u ovom domu e, donijeli to zajedno sa državama članicama. I ako se dobro sjećam, ovo zakonodavstvo je doneseno u vijeću kada smo imali najviše E, zelenih e, ministara za okoliš e, ikada, nego ikada prije. I oni su učinili upravo ono što je od njih tražilo, tražilo zakonodavstvo. Činjenica da uopće nema veze što kaže EFSA, niti što kaže vijeće, jer mi imamo većinu u tom odboru koji ne žele GMO proizvode na tržištu. I zato imamo veliki popis više manje netočnih e, e, tvrdnji o tom proizvodu, to jest da proizvodi koji su otporni na glifosat znači da trebate koristiti više glifosata. Ja mislim da to nije istina, nego da je to otporno na glifosate. Da će biti glifosata u proizvodu, to je možda slučaj, međutim postoje određeni pragovi. Imali smo raspravu o glifosatu, ali ovo nije sada rasprava o glifosatu jer glifosat je zakonit bio do sada. A drugi argument koji mi je najteže prihvatiti u ovom kontekstu, možda bih mogao ako želim biti provokativan, a želim biti provokativan sve s vremena na vrijeme, ja bih to nazvao imperialističkim argumentom. Mislim da je potpuno neodgovorno od nas kupiti taj proizvod e, koji dolazi iz trećih zemalja, jer imamo tu odgovornost. Međutim, mislim da nemamo pravo unijeti u zakonodavstvo način na koji se proizvodi glifosat. I zato ali ako kažemo da ne smijemo to trošiti jer onda oni to neće proizvoditi. Ako to ne žele proizvoditi, oni to neće proizvoditi, ali mi tu omogućavamo glifosat i kažemo da ne možemo uvoziti stvari jer oni će raditi upravo ono što mi radimo. I prihvatiti glifosat bi za mene bilo prilično čudno. Mislim da trebamo učiniti upravo suprotno u odnosu na ono što je bilo u ovom prigovoru. Mislim da trebamo prihvatiti da EFSA čini upravo ono što mi od nje tražimo. Komisija radi ono što mi od komisije tražimo i zato moramo prihvatiti ovaj prijedlog. Međutim, ne mogu reći da vijeće radi ono što bi oni trebali raditi. Zanimljivo je, međutim, da spominjanje vijeća u ovom prigovoru je drugačije od drugih referenci na vijeće. Obično kažemo da vijeće nije dalo nikakvo mišljenje, međutim, Obično e, broj e, glasova je ovdje spomenut. Međutim, u ovom slučaju mi je zanimljivo zašto nije e, spomenut broj glasova u ovom slučaju. Jer mislim da ovaj puta bilo je 0,41% od toga da dobiju kvalificiranu većinu sa 11 država članica koji su glasovali za 54,5% 59% država članica. I ovaj puta to nije služilo njihovoj svrsi, pa su to ispustili. Međutim, mislim da je danas najvažnije od, nego ikada da imamo e, izradu politika na temelju znanosti, jer, inače ćemo imati samovoljno zakonodavstvo. Znam da neki ljudi ne vole GM, međutim, e, to nije razlog da zaobilazimo znanost. Dakle, temeljeno na znanstvene institucije, mi smo to uveli. Ne mogu reći da mogu pitati svoje vlastite znanstvenike i njihovo mišljenje je možda drugačije od onih znanstvenika koje smo mi tražili da daju procjenu. Mislim da bi odgovorna stvar bila da odbijemo ovaj prigovor. Hvala. Gospođa Melior. Hvala lijepa. E, evo, ovo me potaklo da e, nešto kaže, iako su e, prethodni govornici već sve rekli, mi ćemo zeleni to slijediti. Ali ipak ću pocrtati dvije točke. Ako imamo otpornost na glifozat, onda E, e, vidimo što je napravila EFSA, e, njihovo znanstveno, to je znanstveno istraživanje, ali glifozat se koristi prije sadnje ili sijanja. Dakle, najprije glifozat, onda šećerna repa. Onda u toj situaciji situaciji možete biti sigurni da će se glifozat opet koristiti, ponovo staviti na već zasijanu površinu. E, tlo e, se može, e, dakle, može se staviti glifosat prije sijanja, ali ne nakon. To trebamo reći. Nezavisno od rezultata EFSE da e, glifozat ima velike učinke na bioraznolikost. E, to ne možemo osporavati, to potvrđuje znanost. Mm, mm, I te učinke uvijek spominjemo e, u Agriju, u Enviju i tako dalje. Ako želimo nešto učiniti protiv toga, onda moramo znati kako e, djeluju ovi totalni pesticidi u cjelini. E, države članice e, tu uvijek nešto muljaju. Kažu da komisija treba odlučiti. E, moramo reći državama članicama da jasno pokažu svoje karte a ne uvijek da se onda u sve rješava samo prizivom i žalbama. Hvala. Thank you very much. Adam... Hvala. Je li još netko želi uzeti riječ? Gospodin Pjerke. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, vrlo kratko. Od samoga početka, od kada sam postao član ovoga odbora, mislim da imamo dvije dileme. Prva bi bila GMO, koji se nalazi u našoj hrani. To je nešto što je uvijek stvaralo probleme i ja mislim da na tom pitanju nismo podijeljeni. Većina nas je protiv GMO-a. Možda postoji određeni broj odstupanja, ali druga stvar koja se stalno vraća kao problem bi bio glifosat. Situacija je takva da imamo jednu veliku korporaciju koja se bavi biotehnologijom i oni proizvode taj vrlo snažan pesticid koji dobro funkcionira na mnogo biljaka. I onda imamo pitanje genetski modificirani soje i drugih biljaka, kao što je ova repa, gdje je učinkovitost tog proizvoda mnogo manja. Znamo da je glifosat problem zato što uzrokuje rak, između ostaloga. I isto tako, on se sakuplja u tlu i to je problematično pitanje. Nemamo dovoljno znanstvenih dokaza koji dokazuju da ostaje u korijenima biljaka. Međutim, što god mi odlučili u tom smislu, to će djelovati na raznolikost našeg ekosustava. Sva sreća, sada imamo poseban odbor koji se bavi sa odobrenjem određenih e, sredstava za zaštitu bilja. Europska komisija je osnovala takvo tijelo, međutim morat ćemo čekati još osam mjeseci prije nego što od njih čujemo i prije nego što vidimo konačno izvješće. U ovom trenutku e, politički e, klub zastupnika ECR je žel, je glasovao da se prihvati ovaj prigovor, jer postoji previše upitnika kada se radi o pitanjima zaštite okoliša. I, mislim da su pitanja vezana za javno zdravlje od velike važnosti. Hvala, gospođa Treberik. E, ipak ću nešto reći već godinama govorimo o toj temi. EFSA se slaže, komisija se slaže. Jedno je jasno, e, moramo imati proizvodnju hrane. E, jako je lijepo ako vidimo prepreke, ali ljudi trebaju hranu, a poljoprivrednici nastoje e, naći najbolju praksu. stoga treba unijeti jasnoću. Ja se moram moći pouzdati u EFSU, to je znanstveni institut. Moje pitanje glasi. Kako to onda izgleda? Ne samo e, sa gospodarstvima, nego i sa biljkama koje sadimo koje uzgajamo, drugi proizvodi. E, radi se o cijeloj proizvodnji e, hrane. moramo gledati kako će to izgledati u budućnosti. To zanima ljude. Hvala. U ime komisije, gospođa Pruši. Hvala gospođo predsjedateljice. Puno vam hvala svim eh, članovima odbora na vašim komentarima. Još jednom smo vrlo pozorno i s poštovanjem poslušali sve primjedbe, iako smo u kontekstu kontrole, analize i eh, u koracima postupka, možda bih eh, počela sa sadržajem onoga o čemu ovdje raspravljamo. Radi se o obnovi jednog proizvoda koji se proizvodi iz GM šećerne repe i ne sadrži nikakve e, održive GMO-e. Odobren je za, u svrhu proizvoda za hranu i hranu za životinju. E, on je označen i on je uvezen i radi se o izboru za poljoprivrednike i za e, potrošače hoće li kupiti GM proizvode ili neće. Većina naših poljoprivrednika u nekim sektorima uvozi taj proizvod zato što ga vjerojatno trebaju. I zato definitivno postoji način da gospodarski sektor odluči da takav proizvod ne postoji. Međutim, neki od njih i dalje ga koriste jer vjerojatno ga smatraju primjerenim. Uloga javnih tijela je da osiguraju da kada se uvoze takvi proizvodi da oni budu sigurni i zato imamo ovaj regulatorni sustav. U odnosu na pitanje glifosata, kao što smo rekli e, prethodno, e, najviše razine rezidua ili ostataka su uspostavljene za sve proizvode, bez obzira se oni proizvode u Europskoj uniji ili se uvoze, a ta maksimalna razina rezidua postoji i postoji i za GMO. Dakle, kada se uvoze GMO proizvoda, oni moraju biti označeni i moraju poštovati maksimalne razine rezidua, što nije e, što nije e, regulirano u zakonodavstvu o GMO-u, nego e, u zakonodavstvu o pesticidima. Zato ne vidimo zašto je to pitanje sigurnosti hrane i hrane za životinje. Zato što mi osiguravamo da to bude sigurno, a potrošači koji odluče da kupe taj proizvod imaju izbora da ga kupe ili ne, jer su ti proizvodi označeni, a isto vrijedi i za poljoprivrednike. Što se tiče koraka u postupku, možemo samo ponoviti da smo slijedili sve korake postupka koje je, da je EFSA provela e, sveobuhvatnu procjenu rizika i da nije utvrđen nikakav problem i da postoji javno savjetovanje. Naravno, EFSA je odgovorila na sve komentare iz javnog savjetovanja i sve te informacije su javno dostupne. Savjetovanje je e, provedeno i s javnošću i s državama članicama. Kao što su neki od vas već rekli, mi smo podnijeli ovaj prijedlog odboru, nije bilo mišljenja, iako je istina da smo bili blizu kvalificirane većine, u odnosu sa korecima koje je komisija e, provela, dakle provela je sva pravila komitologije i, pred, i e, dala je taj prijedlog jednom odboru za e, žalbe. Odbor za žalbe se danas sastaje. Što se tiče bio, pitanja bioraznolikosti, mi moramo prihvatiti da su treće zemlje suverene zemlje Neke od njih su e, članice konvencije o bioraznolikosti i e, o tome hoćemo li odobriti ili ne jedan prijedlog o GMO-u nije način da trećim zemljama kažemo da e, ne smiju, da ne poštuju prirodu. Oni su odgovorni za svoje obveze prema konvenciji i drugim sporazumima i odobrenje jednog proizvoda koje je slijedilo sve postupke, dakle mi ne možemo učiti treće zemlje da učine nešto drugačije. Naravno, čula sam i nešto vezano uz demokratski deficit, neki od vas su to spomenuli. To se temelji na činjenici da nekoliko država članica je glasovalo protiv ili se suzdržalo, iako je e, zajednica poljoprivrednika u tim e, državama članicama uvozila e, taj proizvod. I tu vidimo demokratski deficit, jer mi smatramo da ako država članica odbije glasovati za ili se suzdrži, da postoji otvoreno pitanje na nacionalnoj razini. I zato mogućnost koju smo dali državama članicama u svom prijedlogu da se suzdrže od uvoza, tog proizvoda odražava ono što se događa na nacionalnoj razini. I zato ovaj prijedlog, po mišljenju komisije, je odgovor na demokratski de deficit koju percipira jedan broj građana. Ovaj prijedlog nije odbilo vijeće, to je još uvijek vijeće analizira, međutim, nažalost, ovaj dom ga je odbio. S obzirom na poziv da se ne odobri nikakav GMO dok prijedlog odbora ne bude izmijenjen, mislimo da je teško odgovoriti na taj poziv jer znači da čim komisija da neki prijedlog da se promijeni, odnosno izmijeni postojeće zakonodavstvo, onda to zakonodavstvo više nije na snazi. A to bi onda dalo jednu eh, ovlast komisiji koja je zapravo u rukama parlamenta i vijeća. I dakle dok ne bude eh, ovaj dom i vijeće eh, odobrilo, odnosno usvojilo ovaj prijedlog, moramo provoditi zakonodavstvo koje je trenutno na snazi. U zaključku ne možemo prihvatiti da povučemo ovaj nacrt odluka na temelju mišljenja EFSE i na temelju e, poslovnika, odnosno pravila postupka i želim ponoviti da nismo prekoračili naše pravo da provedemo zakonodavstvo i bit će nam drago doći ovdje i uzeti u obzir vaše primjedbe, međutim morate shvatiti da smo mi slijedili zakonodavstvo, da smo u skladu sa e, koracima u postupku i e, s onime što se očekuje iz zakonodavstva. I nadam se da objašnjenje koje smo dali je odgovorilo na vaše dvojbe. Barem se nadam. Hvala lijepa. Well, thank you Hvala vam lijepa, ovime smo iscrpili ovu temu, o tome ćemo glasovati danas tijekom današnjega poslijepodneva. Sljedeća tema je primjedba slijedom pravila 106, a riječ je o E, odobrenju maksimalnih razina ostataka za čitav niz tvari, neću ih sada čitati, i e, to e, tih tvari u čitavom nizu proizvoda. Razmatramo prijedlog rezolucije, imamo izvjestiteljicu Silvi Godin koja je ovdje. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice, dragi kolege i kolegice. Zahvaljujem službi parlamenta koja mi je e, omogućila da ovo brzo pripremi. Imamo 17 e, aktivnih substanci protiv kojih ja ulažem prigovor. E, komisija predlažem da maksimalna količina se e, e, e, umnoži za 200 kod loze, a za 6 kod drugih biljaga. Ja prigovaram odobrenju protiv aktivne substance sulfoksa flor koji ima istu akciju kao neonikotinoidi prve generacije. On to djeluje na živčani sustav pčela. E, ja nisam bila e, saslušana, prigovor e, mi je odbačen sa, zbog razloga koji su potpuno politički to je bilo glasanje protiv nacionalnog fronta, stranka koju ja pripadam. flor je dopušten u Europskoj uniji. E, nakon sukcijih akcija e, imali smo 26. E, studenog u Francuskoj sud u Nici je na zahtjev e, e, kluba e, buduća generacija je zabranila neke aktivne substance uključivši i sulfoksaflor sud smatra da sulfoksaflor predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pčela. E, izglasan je amandman koji se e, e, zahtjeva da se zabrani ovakove substance koje imaju identično djelovanje kao sulfoksaflor. Evo imamo mobilizaciju civilnog društva i političara koji upozoravaju kako je ovo, taj Eh, sulfoksaflor opasan za pčele. Mi ne smijemo prihvatiti da povećamo eh, količine eh, koje su dopuštene za prskanje po artičokama i lozi E, moramo e, se e, pribjeći inovacijama kako bismo našli nove pesticide koji su prihvatljiviji. Populacija insekata koje vrše polinizaciju se E, drastično smanjuje, pčele će nestati što će biti katastrofa za čovječanstvo. Stoga e, molim da podržite i zbog pčela i zbog našeg društva ovaj moj prigovor. Hvala. Hvala vam lijepa. Da vidimo tko su drugi govornici na ovu temu. Gospodin Filner. Hvala vam lijepa. Ja nisam gospodin Filner u ovome trenutku nastojat ću biti Julie Gerling. Vidjet ćemo koliko će mi to uspjeti. Daću sve od sebe. Gospođa Gerling a i ja e, pripadamo europskim pučanima i naš je prijedlog da ne podupremo ovaj nacrt rezolucije. Nastojat ću iznijeti argumente gospođe Gerling. Prije svega, kvalificirana većina stalnog odbora e, za biljke, hranu i hranu za životinje dala je svoj prijedlog vezano uz najveće dopuštene e, visine rezidua. E, isto je učinila i Europska komisija i ovdje je uglavnom riječ o kemijskom spoju sulfoksaflor. E, u šestom odjeljku e, izvjestiteljica ispravno tvrdi kojoj e, porodici pripada taj spoj, međutim taj spoj ne pripada neonikotinoidima, to su dvije dva različita razreda kemijskih spojeva. I u upravo zato EPSA također nije klasificirala sulfokaksaflor kao neonikotinoid. I e, utvrdila da on nije štetan e, za e, pčele, unatoč tome što izvjestiteljica navodi da EFSA jest sulfokaksaflor smjestila u razred neonikotinoida. Prijedlog komisije koji se odnosi na prehrambene proizvode za, za koje postoje najveće dopuštene visine rezidua e, govori samo o učinku na ljude i riječ je samo o proizvodima od pčela za ljudsku konzumaciju kao što je E, kao što je med. Dakle, ovdje se ne govori o utjecaju na zdravlje životinja. Pitanje zdravlja životinja je nešto čime se bavi zasebno zakonodavstvo kao što je uredba 1107 iz 2009. koja govori o stavljanju na tržište e, određenih proizvoda. Nadalje, navodi se da je sulfoksaflor nova tvar i da nije potrebna u industrijama poput poljoprivrede. To je nešto što je teško razumjeti budući da e, je poljoprivredi i itekako potrebno da može koristiti inovativne proizvode. E, potom to što izvijestite Teljica govori o nikotinoidima koje koji se ili u cijelosti odobravaju kao e, skupina ili u cijelosti zabranjuju, a zalaže se e, za to da se to ne čini tako, nego pojedinačno za svaku posebnu tvar. Osobno e, želim dodati kako je ovo sada već obrazac, dakle postoje dva stalna odbora uspostavljena za ocjenjivanje ovakvih tvari i e, ovdje se ponašamo kao da njihov rad za nas ne znači ništa. Je li to doista pitanje, način na koji ćemo se odnositi prema pojedinim e, pitanjima, pojedinim teškim pitanjima, onda možemo jednostavno ukinuti e, sve e, te stalne odbore vezane uz hranu i hranu za životinje, jer čini se da uopće ne uzimamo u obzir njihove savjete, a to je doista žalosno. Hvala vam lijepo, gospodine Filner, gospodin Poć. Hvala vam, predsjedateljice. Prije svega kada je riječ o odobrenju ovoga spoja o kojem ovdje govorimo, e, Odobrenje ovog insekticida stupilo je na snagu u kolovozu 2015. dakle prije tri godine E, i dobro je prisjetiti se da je EFSA zaključila da podaci koji su im bili dostupni nisu bili dovoljni e, kako bi mogli u potpunosti isključiti da će ta tvar negativno utjecati na zdravlje životinja. Dakle, podataka nije bilo E, dos, dovoljno, ali unatoč načelu predostrožnosti EFSA je ipak izdala odobrenje za flor Dakle, odbori e, također nisu imali dovoljno podataka, ali su ga odobrili što je u potpunoj suprotnosti sa prethodnim načinima na koje se postupalo sa određenim insekticidima. Nedavno je utvrđeno da ova tvar doista predstavlja veliku opasnost za medne pčele, divlje pčele i neke druge tvari. EFSA je zaključila da kratkoročni, ali i dugoročni unos ove tvari da je malo vjerojatno da će on predstavljati opasnost za zdravlje ljudi. E, dakle, e, prigovor vezan uz najveću dopuštenu razinu razidua naravno ne može e, preokrenuti odluku prema kojoj je E, izdano odobrenje. Ja stoga također preporučam da se glasuje protiv ovog prijedloga. Međutim, imam pitanje za komisiju. Na temelju e, odluke francuskog ministarstva uporaba flora nije ograničena na samo određene uporabe. E, dakle, postoje različiti načini e, izloženosti e, vezano uz sulfoksaflor, dakle putem peludi, nektara, e, sa korova. Zatim zanima nas kolika je opasnost za druge polinatore osim pčela i kolika je e, um, kolika je opasnost od rezidua u korijenu ili u repi. E, zanima me, može li komisija ovaj odbor obavijestiti e, o tim podacima? Hvala. Hvala vam lijepo, gospođa Livadi. Hvala predsjednice ova aktivna e, substanca, sulfoksaflor, to je aktivna substanca, e, čak ako i nije katakolizirana kao nekotinoidi. Ima isti način djelovanja. U Francuskoj, kao što je rečeno, e, došao je amandman koji kaže da se to treba smatrati nikotinoidom, jer ima isti način djelovanja djeluje na receptore živčanog sustava insekata. To je insekticid. E, I e, problem je nakon toga e, stavit ćemo gornju granicu, limit. Evo teksta suda. To je išlo na sud kao što je u Nici. Sud je rekao da nema jamstava o korištenju E, odobrenje za stavljanje na tržište e, ovog proizvoda, e, ovom, ovom poduzeću nije potrebno za profesionalce, niti je korisno. Niti su doze koje se ne mogu kontrolirati, ne može se reći da ne predstavljaju opasnost za već fragilnu populaciju insekata. E, sud je iskoristio načelo predostrožnosti koje vrijedi i u Francuskoj i u Europskoj uniji i odbili su odobrenje. evo, ova je aktivna substanca e, suspendirana u Francuskoj jer nam ne garantira da neće škoditi pčelama. E, treba e, zabraniti korištenje neonikotinoida, štete pčelama, sulfoksaflor ima istu, isto djelovanje. E, treba ga suspendirati. Taj je proizvod zabranjen u SAD-u. Kaže se da Europa jače štiti bioraznolikost i na primjer pčele, a evo od SAD-a. Vidite, situacija je upravo ovdje obratna. Moramo biti koherentni. E, moramo, e, znamo da to negativno djeluje na insekte. E, znamo da to ubija pčele, znamo da to škodi zdravlju. Molim vas, budimo dosljedni i slijedimo našu kolegicu koja je uložila ovaj prigovor. Mi ćemo glasati za ono što je ona predložila. Hvala vam lijepo. Javlja li se još netko za riječ vezano uz ovu temu? Ne. Gospodin Byrne iz komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice, zahvaljujem izvjestiteljici i uvaženim zastupnicima koji su se javili za riječ. Mnoge stvari koje sam htio reći već je E, rekao gospodin Fiona, tako da ćemo neke stvari možda čuti dva puta. Ovaj prijedlog na koji se odnosi prigovor odnosi se na određivanje najveće dopuštene količine rezidua u hrani i nema nikakve veze sa odobrenjem za aktivne substance koje je izdano prema uredbi 1107 iz 2009. Namjera izvijest izvjestiteljice da zatraži od komisije da izmijeni ili povuče svoje odobrenje ne može se ostvariti prigovorom vezanim uz ovaj konkretni prijedlog. Kao što smo čuli, sulfoksaflor nije neonikotinoid i samim time ne treba ga stavljati u istu kategoriju. Učinci sulfoksaflora na pčele već su istraženi, a istraživat će se i dalje, kao što je ispravno rekao gospodin Poč i mogu odgovoriti na njegovo pitanje. E, podaci su podastrti u kolovozu 2017. na vrijeme Irska i Češka su države su izvjestiteljice i EFSA sada radi e, reviziju, odnosno pregledavate njihove podatke, dakle očekujemo odluku EFSA u skorijoj budućnosti. Ako dođe do potrebe da se izmijeni odobrenje, komisija će odmah pokrenuti e, rano reviziju E, odobrenja kao što za ona dva neonikotinoida o kojima smo razgovarali prije dva tjedna ovdje u ovom odboru. I mi ćemo sada e, predložiti da se glasuje o izmjeni tih odobrenja evo sada u petak. Dakle, e, razmatramo na bazi podataka koji su nam dostupni i ne možemo e, generalizirati, ne možemo reći da će ist, sve tvari dobiti isti tretman, čak i ako pripadaju istom razredu, razredu neonikotinoida. Prijedlog e, koji sada imamo e, pred sobom odnosi se na zaštitu ljudskog zdravlja i EFSA je vrlo jasno rekla da predložene najviše dopuštene količine rezidua su e, sigurne za ljudsko zdravlje i zato nemamo znanstveno utemeljenog razloga da na to prigovorimo. Što se tiče sudskog slučaja u Francuskoj koji je nekoliko puta spomenut, on još nije završen, glavna rasprava traje i dalje iako je sada odgođena, kao što je odgođena već nekoliko puta. Čuli smo također da će se sulfoksaflor zabraniti u SAD-u, mi nemamo takvu informaciju, e, zapravo je u listopadu, u listopadu 2016. ponovno izdano odobrenje za uporabu te tvari u SAD-u, a e, ponovno kažem da to nije relevantno za, ovu, za ovaj prijedlog koji se odnosi na određivanje najveće dopuštene količine rezidua u hrani i hrani za životinje u Europskoj uniji. Na kraju želim samo spomenuti da se u prijedlogu rezolucije također navodi u točki 5 da komisija nije dobila mišljenje od stalnog odbora. Bojim se da to nije točno jer za ovaj konkretni prijedlog e, mi imamo gotovo e, jednoglasnu odluku, samo jedna država članica bila je suzdržana i to ne zbog razloga koji bi se odnosili na sulfoksaflor, E, mi u stalnom odboru e, i e, obično imamo većinsku odluku i nikad nam se nije dogodilo niti da parlament odbije naš prijedlog. Dakle, niti to nije točno. Dakle, u sažetku mogu reći kako mi smatramo da je naš prijedlog u potpunosti u skladu sa pravilima, a i sa ciljevima spomenute uredbe i nema nikakve veze sa uredbom 1107 iz 2009. Komisija dakako polaže mnogo pozornosti zaštiti životinja ako novi podaci pokažu da postoji razlog da se izmijeni odobrenje sulfoksa flora, komisija će pokrenuti taj postupak. Hvala. Hvala vam lijepa, time smo iscrpili ovu temu, zahvaljujem svima, o tome ćemo glasovati danas poslije podne. Idemo sada na sljedeću točku dnevnoga reda, a to je razmjena gledišta s komisijom o strateškom pristupu o onečišćenju vode farmaceutskim tvarima. Uh, uh, I kao obično, postupak započinjemo s komisijom. Imamo gospođu Manfredi, koja je direktorica u uh, glavnoj upravi. Gospođa Manfredi, izvolite. Dobro jutro, gospođo predsjedateljice. Dobro jutro, e, poštovani članovi odbora EVI. Ovo je prvi puta da se pojavljam pred vama, s obzirom da sam, e, da sam imenovana direktoricom za, odnosno za kvalitetu života e, upravo sada i zaista mi je drago što mogu početi suradnju s vama. Osim toga, eh, na vrlo zanimljivom dosjeu, a to je strateški pristup eh, farmaceutskim tvarima. To je nešto što se priprema već nekoliko godina i to je i pravna obveza za nas u eh, direktivi o prioritetnim tvarima. Dakle, znanstvena zajednica analizira štetne posljedice farmaceutskih tvari na okoliš. I kao što možete zamisliti, ovo je jedan dosije koji smatramo izuzetno važnim i kao glavna uprava za okoliš mi zaista vrlo blisko surađujemo sa kolegama iz glavne uprave za zdravlje, Digi Sante, kao i sa ostalim službama. Važne poruke koje bih željela danas ujutro prenijeti jest da sada imamo to saslušanje, razmjenu mišljenja koje je ključno u unutarnjim pripremama Europske komisije, jer na razini e, službi se mnogo na tome radi. Javno savjetovanje se provodilo 2017. zajedno sa mnogim dionicima i e, provedeno je mnogo istraživanja. Mi sada donosimo naše unutarnje interne zaključke. Još uvijek se odlučuje interno što će biti, odnosno kakav će biti format tog tih strateških dokumenata. Isto tako raspored za moguće usvajanje i slično. I zato sam sada u dosta teškom položaju jer vam ne mogu dati mnogo detalja. o mnogim stvarima se još interno raspravlja. Međutim, ono što je vrlo jasno je činjenica da ni na koji način ne želimo imati jednu komunikaciju koja će prenijeti poruku da stavljamo u sukob okoliš i ljudsko zdravlje i da bismo na neki način trebali dati prednost jednom ili drugome. Mi pokušavamo zapravo pomiriti ciljeve da kao prvo e, osiguramo visoku razinu zaštite zdravlja, ali i da potičemo farmaceutsku industriju da da izumi proizvode koji manje štete okolišu. Kasnije ćemo raspravljati danas i o direktivi o vodi za piće. I u tom kontekstu, dok smo pripremali taj prijedlog, pitali smo se nekoliko pitanja o tome Jesmo li trebali e, pokušati e, unijeti neke farmaceutske parametre da se, da kako bi države članice poštovale minimalne zahtjeve i osigurale e, najbolju razinu kvalitete vode za piće. Vidjet ćete da smo uključili neke parametre. Neki su endokrini disruptori koji će nam omogućiti i da provjerimo učinak na zdravlje i da e, molimo, e, odnosno da zahtijevamo od opskrbljivača vodom da mjere taj potencijal, ali i uz suradnju sa svjetskom zdravstvenom organizacijom koja je dala konkretne preporuke komisiji za pripremu direktive o vodi za piće, e, mislili smo da ne možemo ići dalje u ovom u ovoj fazi jer nemamo dovoljno e, znanstvenih dokaza da bi neke farmaceutske tvari trebale e, brinuti u smislu zdravlja. U međuvremenu još uvijek e, analiziramo štetni učinak na okoliš tih tvari i imamo nekih dokaza da postoje problemi. Isto tako da probleme stvara određeni postotak farmaceutskih tvari koje su sada na tržištu. Već 2017. godine kada je komisija donijela svoju strategiju o planetu jednog zdravlja, One Health Planet, i e, i pokušava se boriti protiv e, antimikrobne rezistencije i smatra da je jedan od problema nesigurni parametri proizvodnje nekih farmaceutskih tvari u nekim trećim zemljama. Ovaj strateški pristup e, cilja i na to da postoje određene međunarodne aktivnosti koje će omogućiti bolju suradnju između Europske unije i drugih e, ključnih partnera koji proizvode farmaceutske tvari koje se onda stavljaju na europsko tržište i koji su izvor problema. Vrlo blisko surađujemo u pripremi ove studije i sa Europskom agencijom za lijekove, jer još jedan ključan aspekt o kojem se raspravlja jest do koje mjere trebamo ojačati ulogu ex ante preispitivanja procesa, e, procesa procjene lijekova na okoliš prije, njihovog, prije njihova odobrenja. Žao mi je što ne mogu biti preciznija u ovoj fazi, ali pokušat ću sve što mogu kako bih odgovorila na vaša pitanja. Ovo je vrlo važan dosje. E, povjerenica Vela zaista želi da napredujemo na tome, a isto tako e, želimo za e, povjerenikom Andrijos Kautisom to predložiti i rado ću, vas, ću vam govoriti o, dati najnovije informacije o fazama razvoja. Hvala, sada otvaram raspravu, već imam nekoliko imena ovdje. Gospođa Šarberik. Hvala lijepa, gospođo... Ne. E, ovaj, ovo je vrlo aktualna. Kao e, nizozemska zastupnica proučavam cijeli lanac, e, vodu, rezidue i tako dalje. U ministarstvima, u vodoprivredi i kod građana ta tema izaziva veliku zabrinutost komisija treba pripremiti strategiju, naročito za ovaj pristup cijelom lancu. E, koje mjere se predviđaju? Dobrovoljne mjere na e, europskoj i nacionalnoj e, razini. Mislim da pristup mora biti međunarodan. Svi lanci ljekovima lijekovima moraju biti e, preispitane. E, imamo e, tvari koje negativno djeluju na insekte i zagađuju vodu za piće. Mm, ja još nisam dobila odgovor na to, a to je vrlo važna tema. U nizozemskoj stvari stoje tako da E, bolnice e, ispuštaju e, otpadne vode u opći sustav kanalizacije što o tome stalno raspravljamo kvaliteta vode za piće se ne smije pogoršavati na tom komisija mora intenzivno raditi Thank you very much. Mr. Eekhout. Hvala, gospodin Thank you. Um, Hvala lijepa. Hvala i komisiji. Zaista je dobro čuti da je potvrđeno da se radi o ključnom dosijelu Međutim, moram reći da do sada komisija nije baš se puno trudila da pokaže koliko je to bitno za komisiju, jer se spominje da komisija obvezna to učiniti, ali nije rekla da rokovi koji su dogovoreni i da je strateški pristup, e, za njega je bio rok 2015. a zakonodavni prijedlog je predložio 2017. E, to je rečeno komisiji da Međutim, sada u 2018. još uvijek radimo na procjenama i slično, iako e, su postojali vrlo, postojale vrlo detaljne procjene koje su učinjene za komisiju već 2014. godine. I zato se pitam otkuda svo to kašnjenje i zaostaci. Zaista mi je čudno kada komisija govori koliko je bitan e, taj dosje i sada tri godine kasnije još uvijek ne postoji strategija. Znam da je to obećano prije ljeta, ali dobili smo toliko obećanja od komisije da postoji tu i pitanje vjerodostojnosti i da komisija ne smije biti iznenađena u tom smislu. Dobro, to je prošlost. To je nešto što je vjerojatno vezano za bolje zakonodavstvo. Ne znam točno što to znači. Većinu vremena to znači manje zaštite za naše građane. Međutim, sada gledamo na učinak na e, okoliš farmaceutskih tvari i do sada je Europa odbila da zaista uđe u aspekte zaštite okoliša i posljedica za okoliš farmaceutskih tvari. I često je to zato što su farmaceutske tvari dobre za, ljudi i ne, za ljude i ne smijemo gledati koji je učinak na okoliš. Drago mi je da glavna uprava Envi radi zajedno sa glavnom upravom Sante. Međutim, želio bih znati gdje su ti prijedlozi. Jer smo već vidjeli prijedloge i na početku godine, koji su ušli u e, savjetovanja sa službama i želio bi znati točno gdje se nalaze ti e, prijedlozi, posebno oni koji e, upravo se bave analizom rizika farmaceutskih tvari na okoliš i želio bih znati na koji prijedlog razmatra komisija kako bi se vidio E, učinak na okoliš. Dakle, ako postoji javni registar o toksikološkim informacijama, kako bismo mogli vidjeti koje informacije uopće postoje. I zato molim komisiju, nama strašno treba naš prijedlog, ali isto tako i više detalja o tome kuda ide taj prijedlog, jer je zaista vrijeme da se postignu određeni rezultati i da imate više detalja od onoga što smo do sada čuli. Hvala lijepa. Gospodin Hvala predsjednice. Otvaranje ove rasprave o strategije protiv e, zagađenja vode je ključno. E, imamo razno razne podatke, bolnice proturječe jedna drugoj E, imamo inovativne mjere za suzbijanje tog zagođenja. Pred 16 e, godina e, jedna studija koju je napravio sveučilište u Berlinu imamo ustanovilo se da ima 90 proizvoda farmaceutskih tvari koji završavaju u vodi na primjer e, ne znamo eliminirati benzobenijadizide e, e, koji se nalaze u nekim protuupalnim lijekovima. Situacija je vrlo zabrinjavajuća ne možemo mjeriti e, izravne posljedice tih e, antimikrobi koji se koriste u poljoprivredi dovode do oštećenja biotopa. E, tu imamo jedan koktel tvari koji škodi ljudima. Nemamo dovoljno saznanja o efektima ovih koktela raznih farmaceutskih tvari. E, da li je komisija svjesna ove alarmantne situacije? Koje će odredbe ona pripremiti kako bi e, sustav e, evropskih propisa mogao odgovoriti na ovakvu situaciju? Hvala. Madame Dali. Dali. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, hvala komisiji što je došla i što s nama raspravlja o ovom pitanju, ali želim e, ponoviti još jednu važnu stvar. Ovaj strateški pristup vezan za ovo bitno pitanje je obećano da je komisija obećala da će objaviti u rujnu 2015. što znači da je komisija promašila rok e, za više od dvije i pol godine, pa želim pitati komisiju da nam da konkretne odgovore zašto je do toga došlo je da danas kažete dve i pol godine kasnije da su mnoge stvari još, e, da se mnogim stvarima još interno raspravlja, da ne možete biti precizni nakon dvije i pol godine. Uz poštovanje mislim da to e, ne pokazuje poštovanje niti prema ovom odboru, niti prema građanima, jer ste se obvezali na to i opet postavljam pitanje zašto smo danas u toj situaciji dvije i pol godine kasnije. Ja to kažem zato što se zna da farmaceutski rezidui su otkriveni u vodi za piće, u podzemnim vodama i e, u globalnom e, e, u svijetu i svi stručnjaci uključujući Ujedinjeni narodi su se složili da e, se suočavamo sa velikim problemom zagađenja farmaceutskim tvarima i da moramo paziti na okoliš od same proizvodnje do zbrinjavanja lijekova. I zato da to je nešto što je izuzetno hitno pitanje, posebno ako danas govorimo dvije i pol e, godine nakon što je obećan strateški pristup. To mora biti vezano i uz akcijski plan o antimikrobnoj rezistenciji E, zato što postoje rezistentne bakterije i to je velika opasnost za zdravlje u cijelom svijetu. I zato mislim da je neprihvatljivo da komisija odgađa taj proces kojeg e, regulira pravo Europske unije i da očekujemo od komisije da će taj program vrlo brzo proizvesti. I zato bih molila komisiju pitati je kada ćemo imati taj strateški pristup, što ih spriječava da taj strateški pristup izrade i što su te interne stvari o kojima se još uvijek raspravlja. I kada možemo očekivati taj prijedlog i što možemo očekivati od tog strateškog pristupa. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Volga. Hvala predsjednice. E, nastavljam se na ono što je rekla gospođa Dali. U stvari već dugo čekamo na djelovanje komisije. U parlamentu e, e, smo imali jedan događaj o toj temi. 50 dionika su nam napisali vrlo zanimljive doprinose o tome. E, to je bilo vrlo korisno iskustvo. E, e, na, na kraju sada trebamo jedan djelatvorni instrument. Nešto što će zadovoljiti građane Europe. Jedan dio paketa mora biti fokusiran na pojašnjavanje situacije Važno je da već kod postojećih instrumenata pazimo na to kako se održavaju ove tvari na zdravlje. Neke se tvari mogu isfiltrirati iz vode, ali neke tvari, neki lijekovi se ne mogu isfiltrirati Stoga je jako važno da pazimo na to da se koriste e, oni proizvodi koji se mogu ukloniti iz e, vode. E, smanjenje tvari koje cirkuliraju svijetom je vrlo važno. U, u ovom kontekstu postavljam sljedeće pitanje. Ono je povezano s time da onečišćivač plaća. E, vodoprivreda će morati napraviti i četvrtu fazu čišćenja što će biti vrlo skupo, a troškove će na kraju plaćati potrošači. E, stoga je moje pitanje kako će komisija osigurati da ovaj, ovo načelo onečišćivač plaća bude primijenjeno u praksi. E, imamo li i e, neki e, sustav nadzora za klice u, vodi. I to je također važna tema. Hvala. Se pijeka. Gospodin pijeka. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice. Vidim da postoji mnogo kašnjenja kada se radi o dinamici rada komisije u odnosu na farmaceutske tvari i na njihov utjecaj na okoliš. Taj problem postoji već dugo i mi znamo da zbog nedavnog buma razvoja farmaceutske industrije u posljednjih 80 godina, ovaj je problem postao još bitniji. Svi znamo da pitanja antimikrobne otpornosti je nešto s čime se u prošlosti nismo trebali baviti, posebno kada nismo koristili antibiotike u toj mjeri u kojoj ih koristimo danas. Isto vrijedi i za farmaceutske tvari e, koje, zapravo za endokrine disruptore. Dakle, ista je situacija i s tim tvarima. Ja bih očekivao kao prvo da Europska komisija pokuša utvrditi izvore svih tih e, tvari, na koji način farmaceutske tvari završavaju u vodi? Je li to krivica proizvođača? Ja bih, ja bih pretpostavio da u skladu s dobrom praksom pokušavaju na neki način e, napraviti puni krut kada se radi o proizvodnoj liniji. Međutim, jedan dio vode koja je dio proizvodnog procesa se možda miješa sa vodom koju koristimo za piće. To bi bio jedan od uzroka. Druga stvar je da ti farmaceutski proizvodi koje koristimo u našim domaćinstvima i kojih se želimo riješiti kada nam ostane tih proizvoda, ih bacamo u vodu onda imamo i probleme korištenja hormona i antibiotika u uzgoju životinja. I to je velik problem. I ono što ste vi rekli na samom početku, gospođo predsjedateljice, trijalog o veterinarskim ljekovima. lijekovima. Tu e, smo također zapeli kada se radi o otvorenim pitanjima i to je zato što ne znamo e, što da radimo sa e, sa otpadom farmaceutskih proizvoda i koji je učinak na naše zdravlje i na okoliš. Znam da postoje određeni problemi s postupkom, ali imamo program koji postoji, ako ga nemamo, onda ga trebamo što prije izraditi. Nažalost, mislim da Europska komisija nije napravila domaću zadaću. Radi se o izuzetno važnom pitanju, izuzetno važnoj temi. Naravno, mi pozdravljamo Eh, ako mogu reći, buđenje Europske komisije. Mislim da je Europska komisija spavala kada se radilo o tom pitanju u posljednjih pet godina, nažalost. Zato je moje pitanje, jeste li utvrdili problem, koji su izvori tog eh, zagađenja sa farmaceutskim tvarima naše vode i koji su postupci. Koliko je koliki postotak, e, na koji postotak utječe e, domaćinstva, proizvodnja ili poljoprivreda i znate li koliko bi koštalo da se riješimo tih ostataka antibiotika u okolišu. Jer koliko shvaćam, to neće biti besplatno. Vjerojatno će koštati mnogo. I zato bi bilo dobro se spremiti za to. Hvala. Hvala vam lijepo, gospodin Dantan. Hvala predsjednice. Ovo je osjetljiva tema. U Francuskoj imamo studije koji su e, pokazuju da 50% e, otpada e, farmaceutskih tvari dolaze od bolnica. Postoje li slične studije u Europskoj uniji? Mi u Europi smo si već dugo obećali da ćemo tu djelovati. Imamo li tu novih odredbi komisije? E, e, e, trebamo se upitati kakvu strategiju trebamo za to. ljudsko zdravlje o, u sljedećih nekoliko dana ćemo raspravljati o direktivi o vodi za piće. Što namjerava komisije? E, ne trebamo ići dalje od ove direktive, e, hoće li ići dalje od direktive i kakove će parametre za to usvojiti. Kao što je već e, rečeno, mm, mm, filtracija ne može očistiti sve kemijske molekule koje mogu štetiti zdravlju. E, što, e, što ćemo napraviti na području e, istraživanja? Hoćemo li pratiti programe istraživanja kako bi se našle učinkovite tvari koje bi spriječile širenje molekula u vodi nakon čišćenja? Hvala. Thank you. Hvala vam lijepa. Javlja li se još netko? vezano uz ovu temu? Ako ne, ponovno vraćamo riječ gospođi Manfredi kako biste odgovorili u najvećoj mogućoj mjeri na e, pitanja i komentare koje ste čuli. Izvolite. Hvala vam lijepo kao što možete pretpostaviti, svakako nije moja namjera da prvi put dođem pred ovaj odbor i da na bilo koji način izrazim nepoštovanje prema ovome odboru. Dakle, nikako mi to nije bila namjera. Molim vas, shvatite da je moja poruka samo bila da ne sjedimo na lovoru i ne mislimo da je sve u redu. Nije tako. Dakle, unutarnji postupak kod nas se još uvijek provodi mi smo odradili ono što E, trebamo, mogu vam malo reći više o tome što namjeravamo dalje učiniti. Strategija će se temeljiti na šest glavnih stupova koji će se baviti različitim sastavnicama. Pristup je sljedeći. Želimo razmotriti čitav životni vijek, e, dakle proizvodnje farmaceutskog proizvoda, odobrenja, potrošnje i njegovog odlaganja. Dakle, to je u skladu sa akcijskim planom i razmišljanjem o kružnom gospodarstvu nastojat ćemo intervenirati u svim fazama tog ciklusa. E, želimo naime na tržište stavljati manje štetne farmaceutske proizvode, ali to zahtjeva i promjenu stava kako korisnika tih farmaceutskih proizvoda, tako i liječnika, ali naravno sve u suradnji s industrijom koja ih proizvodi. Neki od vas tražili su preciznije informacije o točnim izvorima tih farmaceutskih proizvoda, e, stalno se događa praćenje. Ne znam jeste li svjesni da kontrolna lista da postoji kontrolna lista i da su se svi složili e, da će se određeni niz antibiotika uključiti na tu kontrolnu listu, recimo amoksil, E, i još neke tvari. Dakle, to su e, tvari e, koje su dodane onima koje već postoje na toj kontrolnoj listi to je posao koji odrađujemo zajedno sa Europskom agencijom za zaštitu okoliša, sa tijelima nadležnim za vodno gospodarstvo i nadležnim ministarstvima. Dakle, time nastojimo odgovoriti na vaše ključno pitanje zašto komisija kasni, zašto nismo ispoštivali rok iz 2015. kao što je to tražila komisija. Razlog je taj što još uvijek prikupljamo dodatne dokaze, trebamo dodatne dokaze, odnosno imamo dodatne dokaze za početnu strategiju, ali ovo će biti sveobuhvatna strategija koja će predložiti e, daljnje korake, uključujući i daljnje istražne radnje. Već sam spomenula da će se sastojati od šest dijelova. U prvom dijelu ćemo se baviti time kako povećati svijest o ovome problemu i nastojati utjecati na smanjenje E, i e, farmaceutskih proizvoda za ljude i za životinje e, koji nisu nužni. Treba razmotriti naravno i što je sa upotrebom farmaceutskih proizvoda za liječenje životinja. To radimo u bliskoj suradnji sa glavnom upravom Sante. Pratimo pregovore vezano uz paket o veterinarskim farmaceutskim proizvodima. U drugom stupu predložit ćemo niz mjera kako bismo stimulirali uporabu zelenijih farmaceutskih proizvoda i odgovornije proizvodnje. E, u trećem stupu nastojit ćemo pojačati postup postupak procjene učinka na okoliš prije nego što farmaceutski proizvodi dođu na tržište. U četvrtom stupu razmotrit ćemo e, mogućnost da se poboljša upravljanje farmaceutskim proizvodima i njihovo odlaganje a u posljednjem stupu razmotrit ćemo sve što trebamo učiniti sa svim relevantnim nadležnim tijelima i dionicima u državama članicama kako bismo poboljšali praćenje učinka farmaceutskih proizvoda na okoliš i nastojat ćemo utvrditi koje su to žarišne točke koje su za nas osobito važne i za koje treba osobito paziti, primjerice bolnice. I na kraju u jednom dijelu bavimo se i pitanjem e, onih e, praznina u znanju koje još uvijek postoje, dakle koja su to saznanja koja nam još uvijek nedostaju, a trebamo ih prikupiti. Namjera je da napravimo e, također e, temeljitu procjenu primjene direktive o urbanom pročišćavanju, odnosno pročišćavanju e, urbanih gradskih otpadnih voda želimo osigurati bolje pročišćavanje tih voda, između ostalog i u odnosu na farmaceutske proizvode te na mikroplastiku. To su e, dvije e, iznimno važne teme. Naravno, sve ovo će se uklopiti i u takozvanu fitness procjenu e, paketa vezanog uz vode. Dakle, to je strateški pristup. E, mi, baš kao i vi, nastojimo izraditi dokument koji će komisija moći usvojiti što je to prije moguće, jer smatramo da pokretanje čitavog niza mjera koje ćemo u tom dokumentu najaviti će se dobro uklopiti sa širim e, područjem aktivnosti koje provodi Europska komisija koja nastoji provjeriti valjanost svojih trenutačnih e, propisa i pravila i vidjeti treba li što e, još učiniti i kako. Ne znam jesam li uspjela odgovoriti na sva postavljena pitanja, ako ne, e, molim vas da mi se ponovno e, javite. Zahvaljujem na ovoj e, raspravi. Idemo sada na sljedeću točku. ne, oprostite. Pa ja sam pitao postoji li javni registar informacija o toksikološkim e, istraživanjima, pa bih vas molio odgovor na to pitanje. Zahvaljujem gospodine Ekar. Gospođo Manfredi, ne znam imate li odgovor na to pitanje. Da, ispričavam se, evo, kolege mi pružaju potporu koji su zaduženi za to područje i kažu mi da će to biti uključeno u ono poglavlje gdje ćemo se baviti povećanjem transparentnosti za potrošače, ali za sad još nemamo tako podrobne podatke. E, čim strategija bude spremna za usvajanje, moći ćemo vam dati i odgovor na to pitanje. Hvala vam lijepo. Da, javni registar dio je transparentnosti podataka. Hvala vam. Kao što sam rekla, ovime smo zaključili ovaj dio naše rasprave. Idemo na sljedeću razmjenu gledišta s predstavnicima komisije. Ponovno je gospođa Manfredi ovdje s nama. Riječ je o provedbi zakonodavstva o zaštiti okoliša. Znate kako izgleda ovaj postupak imamo određena pitanja. Krenut ćemo od onih pitanja koja se odnose na postojeće zakonodavstvo. E, govorit ćemo odnosno postavit ćemo pitanja po skupinama, e, pa ćemo onda dati priliku gospođi Manfredi da odgovori. Prva tema je e, sukladnost, odnosno e, mjere za ispravak e, određenih krivih stvari te ograničenja za uporabu. Hvala vam lijepo. Dakle, ovdje je riječ o direktivi za pitku vodu, preciznije o članku 12. u kojem stoji da će države članice automatski e, razmatrati e, odnosno uzimati bilo kakvu nesugladnost sa traženim e, mjerilima kao potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje. To znači da od država članica zahtijevamo da u takvim situacijama reagiraju. To ne znači da bi u svakom slučaju države članice zabranile da se voda koristi za piće. Možda bi nekada bilo potrebno dati određeni savjet stanovništvu, istražiti razloge zbog kojih je došlo do e, kršenja, izdati upozorenja Dakle, postoje neke mjere koje ne znače nužno zabranu uporabe za piće. No mi smatramo da je ovaj članak iznimno važan jer je on povezan sa četvrtim člankom ove direktive u kojem jasno stoji da države članice imaju opću obvezu poštivati ove parametre i vrijednosti jer je cilj ovog prijedloga e, osigurati visoku razinu ljudskog zdravlja. Dakle, moramo ostati vjerni cilju ove direktive, želimo osigurati sigurnu vodu iz slavina, želimo osigurati poštivanje svih minimalnih vrijednosti i ako dođe do kršenja tih minimalnih vrijednosti to mora imati kao posljedicu da se tu vodu proglasi potencijalno opasnom za zdravlje. Znamo da je to u skladu sa svjetskom e, zdravstvenom organizacijom i smatramo da je ovaj tekst uravnotežen, ali naravno spremni smo na daljnju suradnju s vama. To je odgovor na pitanje koje je postavio gospodin Mandl. Želi li netko nešto prokomentirati? Gospodin Mandl ili drugi kolege? Ne, hvala vam lijepa. Sljedeća tema je praćenje kvalitete vode za piće. Ovdje imamo nekoliko pitanja koja su postavili kolege Florenc, Poč, Miller, Zofoli i Bojlan. Ali prije svega daćemo e, riječ e, komisiji kako bi odgovorili na postavljena pitanja. Izvolite. Zahvaljujem. E, na ovo pitanje osvrnuli smo se i pod prethodnom temom. Dakle, trenutačna direktiva 998 nema odredbe koje se odnose konkretno na farmaceutske proizvode i zato nemamo podatke o praćenju takvih tvari e, slijedom provedbe te direktive. No, unatoč tome u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u provedbi direktiva koju provod, u provedbi projekta koji provodimo u cilju e, revizije ove direktive mi jesmo prikupljali podatke o reziduama farmaceutskih proizvoda u vodi, a ovdje se predlaže da se u prvom dodatku navedu i takve tvari jer smo prepoznali da postoji potreba da se takve, takve tvari prate. Dakle, moguća nazočnost e, farmaceutskih proizvoda e, također je obuhvaćena člankom 8, tamo gdje govorimo o procjeni opasnosti. Dakle, kao što znate, od država članica traži se da provedu E, odgovarajuću procjenu opasnosti vezano o mjestu s kojeg se voda uzima i e, ako se utvrdi da postoje potencijalno opasne tvari e, predviđa se čitav niz mjera. Dakle, recimo, ako rijeka prolazi pored bolnice ili nekog, neke druge žarišne točke, dakle neke važne točke, recimo e, postrojenja farmaceutske industrije ili slično, to predstavlja potencijalno opasan farmaceutski element i u tom slučaju takvu vodu treba analizirati kroz dodatne mjere. Nadalje želim naglasiti da u revidiranom prijedlogu imamo tri parametra e, koje smo utvrdili zajedno sa kolegama iz svjetske, e, svjetske zdravstvene organizacije e, koji smatraju da su to važne tvari. Moguća nazočnost endokrinih disruptora, kao što znate, nazočnost bisfonela a i nonilfenola. Moram poboljšati svoje znanje o tim e, tvarima. Dakle, postoji čitav niz tvari za koje su navedeni iznimno niski parametri, ali e, u slučaju njihove nazočnosti, dakle to ćemo e, moći također uzeti u obzir. Kao što znate, s obzirom na sveukupnu direktivu, e, postojaće mogućnost da se ti parametri uklone sa popisa za praćenja ako postoji analiza rizika koja vrlo jasno pokazuje da su ti parametri irelevantni u određenim e, područjima gdje se mjerenja rade. Evo, nadam se da sam odgovorila na e, glavna pitanja koja su postavili uvaženi zastupnici. Hvala. Sada me zanima jesu li oni koji su postavili pitanja e, zadovoljni odgovorom ili žele dodatno nešto pitati. Gospodine Poć. Endokrini disruptori, e, slažemo se da e, trebamo imati e, više troškovno učinkovitih sredstava za zaštitu na izvoru. Drugo, slažete li se da bez jasne vizije odgovornosti i alternativnih mjera ovaj e, prijedlog će završiti samo za, e, na višim troškovima za potrošače? A treće pitanje, mikroplastika E, da li može komisija komentirati o sadašnjoj situaciji što se tiče e, pouzdanih e, testova za razinu mikroplastike u vodi za piće? Što komisija planira kako bi se osiguralo da imamo dobra proučavanja koja bi vidjela kakav je kemijski koktel prisutan u vodi koju pijemo? E, postojali akumulirani e, toksini, otrovne tvari u pitkoj vodi. Gospođa Miller ima riječ. Da, nisam e, sasvim zadovoljna s odgovorima. Ja sam izvjestiteljica za, u Sjeni za Alde. Bila sam dugo godina u komunalnim službama koja se bave tim e, pitanjima. Ovaj prijedlog sa ovim parametrima i uvođenje e, ove, e, uvođenje istraživanja endokrinih disruptora. S tim imam velikih problema jer troškovi koji su ovdje uključeni će biti enormni Zanima me imo mogućnost e, e, ovih e, proba, ovih testova vode, kako se to radi? Testovi se rade redovito, oni kažu što e, može se pustiti u sustav, e, kanalizacijski sustav. E, zanima me također ovaj pristup baziran na riziku iz 2015. koji je uveden u državama članicama. Imate li kakove povratne informacije o tome? Vidimo e, velike e, e, probleme za vodoopskrbu. Oni će morati uvesti i nove filtre i to će uključiti i visoke troškove. U E, da li je članak e, deseti o materijalima koji su u kontaktu sa opasnim tvarima, e, da li tu vidite lošu provedbu u državama članicama? Je li taj članak dobro sročen? Hvala. Ima li još netko ko želi nešto reći? O, gospodin Zofoli ima riječ. E, ja sam želio se vratiti na jednu konkretnu točku koja je e, vezana za fasove. To su kemijske tvari koje nisu prisutne u prirodi i koje možemo naći u e, nekim proizvodima kao što su proizvodi za odstranjivanje mrlja i sl. U regiji Veneto se pronašlo veliko zagađenje tom tvari sa postotkom u krvi stanovništva. Govorimo o 350 tisuća građana u, Vinenč, u Vičenci, Veneto, Veroni i Padova koji su imali vrlo visoki postotak tih tvari, te tvari koje ostaju u okolišu i u ljudskom tijelu. Dakle, 4 do 8 godina ostaju prije nego što se eliminiraju. Prvi puta na europskoj razini se fiksiraju, govorim o prilogu 1 dio B, e, dakle određuju se ograničenja tih tvari i želio sam bolje znati po kojim kriterijima i zašto su ta ograničenja E, utvrđena. Dakle, mogu li se utvrditi strože, stroža ograničenja, jer regija Veneto nakon ovog slučaja je odredila prema načelu predostrož, predostrožnosti e, granicu koja je bliska nuli. Naravno, u našem prilogu su ti, ta ograničenja viša. Hvala. Mr. Dante. Gospodin Dante ima riječ. Hvala predsjednice. U prijedlogu teksta koji je e, ovdje predočen e, je e, članak izuzeća zbrisan mm, što oni koji upravljaju mrežama i država članice žele zadržati mogućnost izuzeća. Mm, da li je moguće da nam komisija kaže e, koliko e, je izuzeća primjenjeno u proteklim mjesecima, jel su li ta izuzeća bila opravdana i na kojim e, kriterijima? E, ovi parametri e, koje ste spomenuli trebali bismo imati malo vremena kako bi svi e, upravljači mjera mreža mogli te mjere i primijeniti. Ovi, <clears throat> ovi zahtjevi su naravno ograničavajući i obvezni. Hvala. Evo imamo e, mnogo pitanja o ovoj temi. Gospodin Dante e, govori o izuzećima. Nakon što budete odgovorili na pitanja o ovoj temi, možda možete nešto reći i o izuzećima. Hvala. E, Biće mi zadovoljstvo. Odgovorit ću prvo na pitanje koje je postavila gospođa Miller. E, status e, članka 10 e, direktive koji nije postigao svoj cilj. Mi smo zaključili da ovaj članak nije dovoljan jer ostavlja do, previše manevarskog prostora državama članicama da odluče koje su mjere e, potrebne za zaštitu vode. E, to je dovelo do situacije, kao što znate, e, danas relevantna industrija koja proizvodi te materijale ima velika administrativna opterećenja jer mora tražiti e, razna odobrenja i troškovi e, iznose više od 700 milijuna eura e, godišnje. također i formulacija članka je upitna. Ona je dovela u pitanje provedbu državama članicama. E, neki e, e, potrebni su dodatni testovi prije no što se proizvod može staviti na tržište. Surađujemo s kolegama koji rade na uredbi o građevnom materijalu. Treba pojasniti da je kroz e, uredbu o građevnim proizvodima e, moramo pripremiti standarde za e, važne materijale koji dolaze u kontakt sa vodom za pićem. Mi želimo pospješiti to odobre, postupak odobravanja, smanjiti broj testova, ali E, i osigurati e, da e, maksimalno zaštitimo ljudsko zdravlje. Na tome sada radimo i vrlo užurbano. Planiramo usku suradnju sa kolegama kako bi osigurali visoku e, higijensku performansu tih e, e, materijala. Evo, u vijeću se također vode o tome rasprave. Također bih htjela iskoristiti ovu priliku da obavijestim odbor da rasprave u vijeću dobro teku. Bugarsko se predsjedništvo tu jako založilo a računamo i na vašu suradnju. E, pitanje e, e, uvaženog zastupnika Zofolija o perfluoriniranim spojevima i potencijalne opasnosti za zdravlje. Komisija predlaže da se u ove substance uključe kao dodatni parametar za nadzor kvalitete vode. To nije postojalo u sadašnjoj direktivi. E, moramo imati ambiciozni pristup jer e, postavljamo maksimalnu e, nivo vrijednosti za sve skupine perfluoriniranih spojeva. Za za svaku perfluoniranu substancu radimo testove, trebamo testovati. Trebamo izbjeći da neke specifične tvari se zamjene sličnima e, koje imaju slično štetno djelovanje na zdravlje. Mnogi od vas e, znate za slučaj u Nizozemskoj, negudo je bio taj slučaj gdje je određena tvar PF4A zamijenjena e, e, e, stvari gen X koja jako zagađuje vodu. Imamo načelo predostrožnosti u našem prijedlogu. Regulirat ćemo cijelu skupinu ovih tvari E, vrijednost e, je 0,1 i 0,5 po litri za sve substance kao skupina. Te vrijednosti su malo više od onih koji se primjenjuju u Švedskoj ili SAD-u, e, pa to mora biti izvedivo za Europu, bar tako mi mislimo. Postavljeno je pitanje E, postavio ga je uvaženi zastupnik Dante o izuzećima. Zašto smo brisali članak 9 e, postojeće e, uredbe o vodi za piće? Mm, mm, kako je bio učinak toga na zahtjeve za izuzeća? Po tom članku države članice moraju izvještavati samo u trenutku kad i e, traže drugo izazeće. Prvo tri godine nas ne trebaju obavještavati. Imamo ukupnu cifru izuzeća od stupanja na snagu direktive. Međutim, e, e, imamo pregled situacije u 2017. komisija je dobila jedan zahtjev za treće izuzeće e, do devet godina koje e, e, ona je to odbila i imala je deset zahtjeva za prvo i drugo izuzeće. Smatramo da u ovoj fazi nakon toliko godina stupanja na snagu ove direktive, e, izuzeća više nisu podesan instrument. To je bilo primjereno na početku, ta izuzeća, kako bi države članice dobile dodatno vrijeme da primjenjuju parametre e, koje direktiva zahtjeva. E, međutim, sada su E, izuzeća zastarjela i više nisu opravdana. Međutim, osjetljivi smo na argumente koje je spomenuo uvaženi zastupnik. E, ja mu zahvaljujem e, na odličnoj suradnji sa našom službom u pripremanju izvješća. Mm, a argument da da li predviđamo prelazni period E, e, kako bi smo državama članicama koje to trebaju omogućile da se pripreme. O, tome će su zakonodavci raspravljati i nastojat ćemo e, pripremiti dobar, solidan, kompromisan koji će biti sukladni ciljevima koje želimo postići. E, visok nivo za e, zaštite zdravlja i e, osiguranje povjerenja naših građana. Imamo li još pitanja? Moram provjeriti. Imali smo pitanje od zastupnika Poča o načelu onečišćivač e, plaća. Imamo li rizik da uvođenjem e, strožih parametara svi troškovi će se e, prebaciti na krajnje korisnike koji će onda plaćati mnogo skuplju vodu. S tim u vezi se mogu vratiti na cifre koje smo imali u ocjeni učinka E, očekujemo e, povećanje troškova po kućanstvu po e, godini od najviše od 7 do 10 eura. Očiveni troškovi koji će osigurati bolju zaštitu zdravlja, bolje parametre neće značajno utjecati na povišenje troškova za potrošače. E, moramo biti i koristi i uštede koje možemo postići ovom uredbom. Kao što znate, e, e, pitka voda iz slavine košta potrošača 7,5 centa po litri. E, to nam e, e, omogućava uštede od 600 milijuna eura godišnje za vodu iz pipe. Ne znam jesam li nešto zaboravila, e, molim e, predsjednice da me upozorite, ja sam prvi puta ovdje pa sam možda nešto ispustila, hvala. Hvala. Ima li još netko ko želi postaviti pitanja? Znači, gospođo Manfredi, da dobro radite. Krenimo na sljedeću temu. Pitanja, odnosno sljedeća pitanja koja se odnose na informacije i izvješćivanje o kvaliteti vode. Ovdje imamo dva pitanja, gospođa cabezon Ruiz i gospođa Bojlan. Kao prvo, gospođa Manfredi, izvolite. Koji su vaši komentari? Evo, sada idemo na pitanje informacija i izvještavanja o kvaliteti vode. Ovdje smo dobili e, pitanje od članice Cabezon Ruiz koje uglavnom ide u smjeru toga da informiramo e, potrošače putem e, dobrih instrumenata. Dakle, članica se brine o tome jesmo li u mogućnosti zatvoriti digitalni jaz, jer imamo e, jedno izvješće koje govori o važnosti potrošača da budu informirani na internetu. Što se toga tiče, moram reći da je istina da jedan dio članka govori o tomu da je bitno da države članice stalno daju ažurne informacije na internetu, međutim isto tako imamo članak 14. koji sugerira o važnosti da e, opskrbljivači vodom izravno, e, izravno informiraju potrošače putem svojih računa za vodu. Dakle, to obično nije na internetu, a naravno to je u interesu i opskrbljivača da te račune šalju pa, u papirnatom formatu kako bi osigurali da budu plaćeni. Dakle, to je jedan od instrumenta kojeg možemo razmotriti. Drugo je određena aplikacija. Mislim da je to jedna tema o kojoj možemo dalje raspravljati zajedno s vijećem i svakako smo otvoreni razmotriti i e, sve druge kanale komunikacije za koje smatrate da su primjereniji. Dakle, ne želimo doprinijeti e, digitalnom jazu. Znate da je komisija uključena u okviru strategije o digitalnom jedinstvenom tržištu da prevali taj jaz i zato veliku važnost u ovom dosjeu dajemo tomu da svi potrošači budu e, dobili e, dobru razinu informacija kako bi znali da zaista dobivaju dobru vodu iz slavine. Kada se radi o pitanju koje je e, gospođa Bojlan postavila vezano za trend koncentracije pesticida u vodi za piće. Željela bih izvijestiti da je istina da e, trogodišnje izvješće koje imamo o tom e, pitanju obuhvaća razdoblje od 2011. do 2013 i e, doneseno je i u isto tako i područje od 2014. do 2016. I do studenog ćemo imati novo izvješće, u, dakle u studenom 2018. u skladu s našim pravnim obvezama to e, je regulirano člankom 13 e, stavkom 5 direktive o e, vodi za piće. Dakle, nemamo druge informacije o kvaliteti vode za piće, međutim u procjeni učinka mi smo dali neke informacije o tom pitanju. I naša analiza pokazuje da općenito postoji vrlo velika stopa usklađenosti u državama članicama kada se radi o poštovanju parametara vezanih za pesticide kao što je atracin, terbi, trail, atrazin i tako dalje. Uglavnom, prema E, brojkama iz 2013. koje sam prije spomenula, naši e, podaci pokazuju da prosječna stopa usklađenosti je između 99 do 100%. Dakle, mogu reći da su to zaista dobre vijesti za nas, naše građane. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa. Dakle, kada se radi o ovoj temi e, informiranja o kvaliteti vode, želi li netko možda još uzeti riječ? dajte mi jednu minutu, molim vas. Mm, slušajući ovu raspravu pomislila sam na ono što mi je e, rekao jedan znanstvenik, e, bilo je to nedavno, koji e, ocjenjuje bioraznolikost u vodi i on je vrlo E, e, zabrinutog zbog e, razine hormona u vodi. To vidimo na ribama. To utječe na endokrini sustav adolescenata i drugih. To je vrlo štetan razvoj. Radi se o feminizaciji mladih muškaraca E, imamo li testove e, e, toksikoloških tvari koji uključuju i hormone. Mislim da je to vrlo važno pitanje, hitno je to riješiti. Ima li još pitanja za ovu temu? Ne? Onda molim gospođu Manfredi da odgovorim. Moja stručna kolegica koja sjedi kre mene je ponovno naglasila ono što sam prije rekla, to je na činjenicu da s ovim preinačenom direktivom mi ćemo prvi puta uvesti obvezu praćenja i kada se radi o endokrinim disruptorima. Posebno je mnogo pozornosti posvećeno novom e, parametru beta estradriola koji može generirati posljedice koje je spomenula naša članica. Dakle, novi prijedlog e, ima vrlo nisku parametarsku e, vrijednost od jednog nanograma po litri. I kao što smo prije raspravljali sa kolegama iz Svjetske e, zdravstvene organizacije, to je marker ne samo za spojeve endokrinih disruptora, nego se radi o hormonu farmaceutskog proizvoda. Dakle, praćenjem onoga što se događa sa prisutnošću ove tvari, mi služimo i drugoj svrsi da ograničimo nazočnost e, štetnih e, farmaceutskih tvari. E, dakle, to je rad koji je u tijeku. Prvi puta imamo takvo zakonodavstvo koje uvodi takvu obvezu praćenja i želimo biti vrlo oprezni u okviru ostalog rada rađeno za e, kada se radi o direktivi o prioritetnim tvarima. Države članice se slažu da postoji potreba da se poveća praćenje određenih tvari i imamo odluku za pojačanje takvih aktivnosti praćenja. Ovo je jedan prijelaz koji moramo svi zajedno upravljati E, i ujedinjeni istom volju da smanjimo na najmanju moguću mjeru negativne posljedice za zdravlje naših građana. Hvala. Hvala lijepa. Što se tiče e, provedbe zakonodavstva na snazi, imamo još tri pitanja. Prvo je postavila gospođa Šuica vezano e, za svijest o rasipanju vode, ako želite odgovoriti na to pitanje. Gospođo Manfredi. Hvala, gospođo predsjedateljice. Istina je da u našem prijedlogu za preinačenu direktivu mi dajemo mnogo važnosti boljim informacijama za naše građane. S jedne strane imamo članak koji zahtijeva da informacije koje su vrijedne za građane, a koje su na internetu, također uključuju savjete o tome kako smanjiti potrošnju vode, naravno u ime e, podizanja svijesti i smanjenja e, trošenja energije. Prijedlog koji je dan i za e, promicanje vode i slavine kako bi države članice pokrenule kampanje informiranja građana o kvaliteti vode i slavini. To vidite u našem članku 13. Kao što znate, općenito na globalnoj razini e, e, SAD je promicao kao prioritet pristup vodi i sanitarnim, sanitarnim E, čvorovima. Naravno, radi se o održivom, e, cilju održivog razvoja, a obvezni smo i u unutar e, konsenzusa za razvoj. Između 2013. i 2020. voda i sanitacija su zapravo središnji sektor u razvojnoj suradnji sa 13 partnerskih zemalja u Africi, e, Bliskom istoku, a da ne govorimo o e, e, svetom principu i ostalima. Imamo regionalne programe sa našim regionalnim zemljama u Središnjoj Aziji, u Središnjoj i Južnoj Americi i mi e, širimo 800, e, milijuna eura smo uložili u taj projekt i to pokazuje razinu važnosti i hitnosti koju dajemo ovom pitanju. Dakle, e, Pitanja vode su također uključena u druge sektore zato što postoji jasna veza između vode, energije i sigurnosti opskrbe hranom. I radimo na toj temi i u kontekstu, kontekstu regionalne integracije s ciljem da nastavimo promicati mir, sigurnost i e, primjerenu razinu zaštite okoliša. U ožujku 2018. SAD je pokrenuo political outreach kako bi e, se e, pristupilo UNECED konvenciji o vodi i kako bi se promicala suradnja na području vode. E, cilj toga outreacha jest da pojačamo vjeru u zajedničke vrijednostima vezanim za konvencije o suradnji kako bi smanjili napetosti oko vode kojih smo svi svjesni. Mi smo se usredotočili na zajedničke vrijednosti e, vezane za međunarodne sporazume kako bi ohrabili države članice da ratificiraju što je prije moguće i da provedu e, konvenciju o vodi UNECE-a. Ako želite, gospođo predsjedateljice, mogu krenuti na još jedno pitanje koje je e, postavljeno u ovom kontekstu. Ne znam želite li da nastavim, jer vidim da postoje još dva pitanja koja su bila na dnevnom redu. Da, točno, možemo krenuti na pitanje koje je postavio gospodin Farija vezano za sušu i još jedno pitanje na, e, vezano za ciljeve održivog razvoja. Mislim da ste na to mislili, je li tako? Da, mislim da pitanje gospodina Farije je pitanje vezano na e, sve veće krajnje suše na jugu Europe i na razinu e, aktivnosti komisije koje, komisije koja ona provodi e, kako bi kompenzirala za to. Kao što znate, nedostatak vode je nešto na što mi posvećujemo veliku pozornost i imamo namjensku komunikaciju da smo u dvije, da smo 2007. i ponovno smo obnovili naše opredjeljenje e, i postavili smo observatori. S obzirom na veliku suradnju sa Europskom agencijom za okoliš, mi proiz, proizvodimo indikatore za nedostatak vode i sušu kako bi smo bolje prikupljali informacije i stavili na raspolaganje statistiku vezanu za to pitanje. Komisija se obvezala da će poduzeti vrlo praktično djelovanje kako bi se e, ponovno upotrijebila voda i e, mi bismo ovom odboru i vijeću e, dali jedan prijedlog o minimalnim zahtjevima za poticanje ponovnog korištenja vode za navodnjavanje u poljoprivredi. Također želimo taj prijedlog dati još u e, svibnju ove godine, dakle sljedećeg mjeseca. Istovremeno, u skladu s našim strateškim ciljevima, dajemo podršku državama članicama kako bi rješavala pitanja nedostatka vode e, većinom e, mogućnostima sufinanciranja putem regionalnog fonda. Mi također, kada se radi o e, mehanizmima za e, zalihe vode, želimo povećati infrastrukturu kao što su mjere za zadržavanje vode. E, dakle, jedna od tih mjera je prikupljanje kišnice. Dakle, mi smo podržali nekoliko studija i pilot slučajeva, smanjenje curenja vode, Znate da je to široki problem u Europskoj uniji, dakle ono iznosi oko 23%. I kako bih vam dala jednu globalnu sliku prema financijskim podacima koji su nam na raspolaganju tijekom cijelog programskog razdoblja iz 2014. do 2020. oko 670 tisuća eura je korišteno za upravljanje vodom i za projekte očuvanja e, vode za piće. I nadamo se da ćemo u okviru sljedećeg višegodišnjeg, e, višegodišnjeg e, financijskog okvira imati slično korištenje sredstava, ako ne i veće, kako bismo rješavali bolje recikliranje vode i bolje zadržavanje vode. Sada idem na pitanje koje je bilo vezano za pristup e, sigurnoj vodi kao ljudskom e, pravu. Zahtjev komisiji o tome da e, umirimo građane kako će imati pristup vodi kao ključan parametar. Kao što znate, u našoj preinačenu direktivu smo uključili nekoliko e, odredbi koje su vezane za poboljšanje ne samo pristupa vodi, nego i transparentnosti i ulaganja koje su potrebna za cijeli sektor pitke vode. Načelo koje razmatramo se e, E, govori o tome da se nadoknade troškovi za usluge vezane za vode e, u skladu sa načelom onečišćivač plaća. To su jednaki kriteriji koji imamo u okvirnoj direktivi o voda, vodama koja jasno spominje važnost da se osigura e, dobra naplaćivanje korištenja vode. Dakle, Ukratko, ono što smo učinili u konkretno u revidiranju direktive o vodama, je, mi smo uključili neke e, odredbe koje e, omogućuju da e, potrošači znaju nešto i o curenju vode i opskrbljivačima vode kako bi oni mogli bolje uspoređivati te elemente. Te odredbe su mnogo ambicioznije od postojećih e, odredbi iz direktive o vodi za piće i nadam se da ćete nas e, podržati da ih uskladimo kako bismo osigurali da imamo jedan dobar način obavještavanja građana kako bi e, bilo jasno kako se formiraju cijene vode, odnosno vode iz slavine. Hvala lijepa. I ovim posljednjem pitanju, ako neko želi e, još nešto reći, gospodin Farija, izvolite. Hvala lijepa i hvala lijepa na vašim objašnjenjima. Ja zaista mislim da ta objašnjenja nisu dovoljna. Ja sam bio na e, forumu za vode u Brazilu, ja sam bio jedini zastupnik iz Europskog parlamenta tamo i sva ta pitanja su se tamo raspravljala i nisam vidio da smo mi s europske strane imali mnoge odgovore. Međutim, trebalo nam je oko Govorilo se o programima, o pokazateljima, o istraživanjima, o globalnoj slici između 2014. i 2020. Naravno vezano za ovo moje prvo pitanje i ovo drugo pitanje. I E, iznos eura koji je za taj rezultat e, potrošen. Međutim, koje konkretne mjere su tu poduzete? Radi se samo o istraživanjima, radi se o statistici, ali to nije dovoljno. Moja zemlja je prošle godine i godinu prije toga zaista propatila. Bilo je jako mnogo suše, Imamo rijeke koje su presušile i ljudi su zabrinuti. Prvi puta u našoj povijesti imamo e, gradove bez e, pitke vode. I građani su zabrinuti. Što ćemo im reći? Ja se ne mogu vratiti u svoju zemlju, u moje izbornu jedinicu i reći, gledajte, komisija provodi jako mnogo istraživanja, ima puno statističkih podataka. Njih uopće nije briga za to. Oni žele sigurno znati što se konkretno poduzima kako bi se olakšalo njihovo opterećenje. Ja nemam odgovor za to. A što se tiče vode kao ljudskog prava, ovdje stalno govorite o e, svijesti, o curenju vode i ja mislim da to nije dovoljno. Niste odgovorili na moje pitanje. Što ste učinili konkretno Jako mnogo novca se ulaže, postoje mnogo ideja, međutim nismo, nismo to postigli u 2014. na kraju smo ovog mandata i što ste konkretno poduzeli. Ako idete u južne zemlje kao što su Portugal i Španjolska, vidite da postoji taj problem. Vidite ljude bez pitke vode, vidite ljude koji nemaju pristupa vodi za piće zbog nedostatka transparentnosti zbog e, toga što javne i privatne službe nemaju dovoljno novca. Ako nemate dovoljno novca da platite svoju uslugu, nećete dobiti e, vodu iz slavine. Oni će ju zatvoriti. Dakle, što se konkretno poduzima? Toliko godina, toliko istraživanja, toliko statistike, ali što imamo pred sobom? To želim znati, samo to. Žao mi je, gospođo predsjedateljice. Hvala, gospođo Manfredi. Želite li možda odgovoriti na ova pitanja? Ja mogu samo suosjećati s frustracijama koje je izrazio e, naš član. Ja dolazim iz Italije i znate da grad Rim, gdje sam rođena, je bio prošle godine prvi puta bez vode stanovništvo je bilo e, ugroženo zbog nedostatka vode, uglavnom zbog infrastrukturnih problema. Ja potpuno razumijem osjećaj e, da odgovori koje sam dala nisu dovoljni. Moj instinkt bi bio da odgovorim e, našem članu da bi mi bilo drago kada bih mogla dati detaljnu procjenu toga koliko novca traži Portugal u okviru regionalne politike. Zato jer ono što mogu reći jest da je mnogo učinjeno putem vrlo konkretnih projekata kako bi se poboljšala infrastruktura za vodu svih zemalja koje su tražili sufinanciranje Europske unije. I naravno, budite sigurni da svi napori koje sada poduzimamo u okviru sljedećeg VFO-a čine to da e, nastavimo e, dobro rješavati infrastrukturu vezanu za vodu. Isto tako kada se radi o konkretnom e, problemu ne samo zemalja u Južnoj Europi, jer često kada javno govorim o recikliranju vode, Vidim da postoji nekakav procijep između sjevera i juga, to ne bi trebalo biti. Mi sada svjedočimo i e, suši i problemima i u drugim dijelovima Europe, čak i u nekim sjevernim zemljama i u srednjom i srednjoistočnoj Europi. Uglavnom, upravo s tom s tim osjećajem žurnosti mi dajemo prijedlog o minimalnim zahtjevima kako bismo olakšali oporabu e, gradske e, otpadne vode koja se može koristiti i za druge svrhe. I s time na umu želimo e, ponovno oživiti e, inovacijsko partnerstvo za vodu koje je po mom mišljenju dobar katalizator najboljih tehnologija na raspolaganju kako bi na najveću moguću mjeru uključili e, korištenje u skladu s kružnim gospodarstvom i kako bi najbolji mozgovi pokušali naći rješenje. Ako e, zastupnik prihvaća moju ponudu, ja ću imati detaljnije podatke o tome što se poduzima za Portugal, međutim nastavljamo dijalog i osiguravamo vas da e, povjerenica Vela i cijela komisija zaista želi riješiti taj problem i posvećena je tomu. Hvala lijepa. To zaključuje prvi dio koji je bio vezan za postojeće, odnosno zakonodavstvo na snazi. Sada krećemo na ono što je e, prijedlog za direktivu o vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, preinačenu direktivu. Dakle, prvo je vezano za procjenu rizika distribucije u domaćinstvima koje je postavio gospodin Volga. Gospođo Manfredi, ako želite odgovoriti na ovo pitanje, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljica. Pitanje e, zastupnika Vrkena uglavnom se bavi materijala koji dolaze u kontakt, e, odnosno u dodir s pitkom vodom kao bitno pitanje i koji su naši planovi da riješimo taj problem u preinačenoj direktivi. Kao što sam prije rekla, naši planovi i ono što smo stavili u prijedlog jest da radimo, radimo paralelno. U revidiranom tekstu želimo pojasniti da standardizacija i tehnički zahtjevi za, ove, za ovo treba regulirati u uredbi za građevinske proizvode i u skladu sa standardizacijom koja se upravo provodi. Zaključili smo u okviru pripreme ovoga prijedloga da nije dobro za unutarnje tržište da imamo situaciju gdje postoje različite, odobrenja za proizvode na nacionalnoj razini, što ne samo da stvara velike troškove za industriju, nego nisu nužno izvor sigurnosti i, e, i zaštite na tržištu. Dakle, nemamo e, ostvarene ciljeve zaštite e, zdravlja ljudi, niti slobode kretanja robe. Iz tog razloga mi sada radimo kako bismo potaknuli proces za ubrzavanje e, standardizacije e, tih proizvoda i sigurnosti tih proizvoda. Ja shvaćam da nacrt mandata za SEN, dakle naše standardizacijsko tijelo je sada u razvojnoj fazi. Jednom kada se ti standardi koji su revidirani e, E, objave e, trebali bi biti objavljeni do kraja godine kako bi se stavljalo na tržište e, sigurni građevinski proizvodi koji dolaze u dodir s vodom na tržištu. Iako postoji pritisak nekih dionika i javnih tijela da sami reguliramo konkretne materijale i tehnologije. Mislim da se radi o dobrom načelu zakonodavnog nacrta da prijedlog e, Europske komisije bude neutralan u smislu tehnologije kako bi u budućnosti mogao se primjenjivati. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala, ne vidim da se još netko želi uzeti riječ. Imamo sada pitanje gospođe Kadenbach vezano uz e, mjere i ograničenja uporabe, dakle mjere kojima se ispravljaju e, nesukladnosti i e, zabranu uporabe. Izvolite. Hvala vam lijepo. Ako sam dobro shvatila, ovo je pitanje koje se sastoji od nekoliko potpitanja. Nastojat ću se u svom odgovoru osvrnuti na sva njih. Dakle, prije svega e, uvažena zastupnica u svom pitanju pita više o tome koji postupci postoje za one države koje su prekoračile određene parametre čime se ljudsko zdravlje izlaže opasnosti. Dopustite da vas e, uputim na članak 12. stavak 3. To je nova odredba u prijedlogu preinake direktive gdje se predlažu izmjene e, parametara navedenih u prilogu 1 ovog prijedloga. E, predviđa se da se e, dobro poprati svako prekoračenje navedenih vrijednosti. Dakle, nije svako prekoračenje vrijednosti nužno prijetnja za ljudsko zdravlje, ali potencijalno to može biti prijetnja za ljudsko zdravlje, što znači da se pokreću određene obveze država članica, to ne znači nužno zabranu e, uporabe vode za piće, ali podrazumijeva neke druge mjere, mjere predostrožnosti, upozoravanje stanovništva i slično. Spomenuli bismo ovdje primjer jednog slučaja, istraga protiv te države članice je u tijeku. Ta država članica naime odlučila je da će dati prednost određenim postupcima dezinfekcije, e, tvari koja se zove trialomifen, u tom slučaju utvrdili smo da ta država članica nije svoje stanovništvo dostatno e, obavijestila o tome da će tijekom određenog razdoblja mnogo viša razina trialomifena biti u vodi za piće nego što je to uobičajeno dopušteno, što znači da je stanovništvo tijekom dugog vremena bilo izloženo toj tvari. Dakle, kao što sam rekla, istraga je u tijeku i sada smo u onoj fazi prije e, podizanja e, tužbe, odnosno kažnjavanja države e, članice. Toksikolozi su potvrdili, kaže uvažena zastupnica, da odnosno trebaju utvrditi da parametri prekoračenja prekoračenja doista predstavljaju prijetnju za ljudsko zdravlje. Evo već sam spomenula ovaj trialomifens, teško mi je to izgovoriti. i znamo da je Svjetska zdravstvena organizacija još 1993. utvrdila da ta tvar doista štetno djeluje a izloženost toj tvari može biti rezultat različitih e, izvora. Do toga može doći e, gutanjem pitke vode, može doći udisanjem zraka, a može doći i putem izloženosti kože tijekom recimo tuširanja kao i e, gutanjem hrane E, visoka razina te tvari e, smatra se uzrokom brojnih bolesti, jetara, e, bubrega, povećane razine opasnosti od bubrežnog kamenca, kamenca u mjehuru, urinarnom traktu, a također negativno utječe i na rast fetusa. Međunarodna agencija za istraživanja e, karcinoma također je klasificirala dvije tvari koje pripadaju e, toj skupini kemikalija kao potencijalno karcenogene. Dakle, u svom odgovoru možemo reći da provedene su brojne toksikološke studije koje pokazuju da ove tvari doista izazivaju ozbiljne probleme za zdravlje ljudi. Također postavljeno je pitanje jesmo li svjesni da i blago prekoračenje vrijednosti E, pokreće e, postupak prema kojem države članice moraju obavijestiti stanovništvo da je došlo do prekoračenja vrijednosti. Mislim da sam već odgovorila na to pitanje kao što sam prethodno rekla. Mi smatramo da se u članku 12. nalazi automatski mehanizam, a koji je utemeljen na članku 4. Dakle, države članice imaju obvezu osigurati vrijednosti unutar parametara koji su navedeni u direktivi, inače dakako ne bismo mogli osigurati ciljeve ove direktive. Dakle, što se tiče samog mehanizma, u slučaju da dođe do prekoračenja vrijednosti, činjenice da države članice moraju nešto učiniti, po našem mišljenju to je doista nužno, taj mehanizam je nužan. Kada je riječ o pitanju odredbe u članku 12, dakle upozorenje E, stanovništva, da bi to moglo dovesti do gubljenja povjerenja potrošača. E, možemo razgovarati o tome, ali mi smatramo da bi se moglo dogoditi upravo suprotno. Dakle, države članice e, i njihovo stanovništvo moraju uživati međusobno povjerenje i ako država članica obavijesti stanovnike da bi moglo doći do e, poteškoća, a želim naglasiti još jednom u trenutačnoj situaciji imamo vrlo visoku stopu poštivanja trenutačnih e, parametara, dakle sukladnosti i nigdje na teritoriju Europske unije ne možemo reći da imamo dramatično nesigurne Eh, razine eh, tvari i nesigurnu vodu, situacija je upravo suprotna, a ako građane budemo povremeno upozoravali na opasnosti mislimo da to neće izazvati paniku niti ništa slično, nego da će samo eh, povećati to povjerenje. Sad sam shvatila da nisam odgovorila na jedno od pitanja koje ste postavili vezano uz mikroplastiku i plastiku za jednokratnu uporabu, što je s tim našim prijedlogom. To je još jedan zakonodavni prijedlog koji trenutačno finaliziramo kako bismo vam ga mogli podastriti do kraja svibnja. Hvala. Hvala vam. Gospođa Kaden. Hvala lijepa. <clears throat> na ovom izlaganju. Shvaćam da svugdje gdje e, imamo parametre, za e, tvari, e, da o tome moramo imati potrebne mjere. <clears throat> Ali to nije srž mog pitanja. Što se događa kad se prekoračuju parametri? kad se kemijske tvari e, imamo e, imamo tvari koje ne škode zdravlju recimo tvari koje zamućuju vodu a nisu škodljive to isto e, dolazi do nepovjerenja potr, potroš, potrošača Želi se još netko javiti na ovu temu? Gospođo Manfredi, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja bih sada dala riječ gospođi Clementine Delaroa koja je e, stručnjakinja upravo za ovu temu. Hvala vam lijepa. Kad je riječ o ovoj konkretnoj temi, mi smo svjesni da to nije parametar koji je izravno vezan uz ljudsko zdravlje, ali napravljena je procjena koja kaže da je to važni, važan pokazatelj koji može ukazivati na određene posljedice po ljudsko zdravlje, zato smo taj e, parametar također uključili jer može biti pokazatelj za moguće posljedice na ljudsko zdravlje. Kao što je Veronika upravo rekla, Naravno ne želimo izazvati nikakvu paniku, niti manjak povjerenja e, potrošača u vodu za piće u slučaju malih, odnosno trivialnih prekorađenja parametara, pa je to također nešto što razmatramo i su zakonodavci također će o tome trebati razgovarati kada budu razgovarali o zakonodavnom prijedlogu. Hvala vam lijepa. Možemo sada prijeći na ostala pitanja. Kada je riječ o pristupu vodi za ljudsku konzumaciju, ovdje imamo tri pitanja u ovoj skupini pitanja. Gospodin e, Palmer, gospođa Kademba i još jedna zastupnica. Gospođo Manfredi, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Gospodin Palmer u svom pitanju osobito spominje članak 13. našega prijedloga u kojem se navodi obveza država članica da poboljšaju pristup vodi za sve svoje stanovništvo i ovdje se spominje osobito važano pravo pristupa vodi za ranjive skupine i postavlja nam pitanje kolike su naše ambicije vezane uz ovaj članak. Reći ću vam nešto o tome na čemu se ovo temelji. Sveukupni ovaj prijedlog pisan je vodeći računa o načelu subsidijarnosti. Smatramo da je ovo tema u kojoj se državama članicama mora ostaviti određena diskrecija u provedbi ovoga članka. One moraju biti u mogućnosti provesti mjere koje su najprikladnije za njihove specifične okolnosti. E, jasno nam je da vas, pita, da vas zanima tko su to ranjive i marginalizirane skupine za koje se mora omogućiti pristup vodi. Članak 2 e, stavak 8 definira te skupine, a treba ga pročitati zajedno sa uvodnom izjavom 18, a tu piše ne dovođeti u pitanje pravo država članica da definiraju ove skupine, one moraju uključivati barem izbjeglice, nomadske skupine, i beskućnike i manjinske kulture kao što su Romi, Sinti, e, putnici i slično, bilo da e, su e, da žive sjedilačkim načinom života ili ne. Dakle, e, mi smatramo da pravna definicija koja se nalazi u osmome stavku drugoga članka je dovoljno široka. Htjela bih vam samo skrenuti pozornost na veličinu ovoga problema. Danas diljem Europe živi 23 milijuna ljudi, to je malo manje od 5% stanovništva, koji nemaju pristup javnoj e, mreži vodoopskrbe. To ne znači da nemaju nikakav pristup vodi, ali nemaju pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži. Kada govorimo o marginaliziranim i ranjivim skupinama, Postoje podaci, e, recimo kada je riječ o Romima, koji govore da između 160 e, tisuća ljudi i 2 milijuna ljudi, dakle postoji taj veliki raspon, podaci se temelje na podacima Agencija za ljudska prava, nemaju pristup e, vodi. 75 tisuća beskućnika nema pristup vodi, gotovo 2 milijuna izbjeglica suočava se s istim problemom. Dakle, potpuno je e, jasno da je to velik problem, ali naravno u prijedlogu piše da države članice imaju pravo pronaći rješenje ovisno o svojim e, specifičnim nacionalnim situacijama. E, idemo sada na sljedeće pitanje. Ako dopustite, gospođa Cabeson Ruiz postavila je sljedeće pitanje. Naime, ona skreće našu pozornost na činjenicu da se u ovom prijedlogu ne govori dovoljno o kriteriju dostupnosti vode u smislu cijene, dakle koliko je e, nekome e, koliko je cijena vode takva da si ju netko može priuštiti i e, skreće nam pozornost na takozvano siromaštvo u pogledu vode. Oprostite što se malo ponavljam, većina ovih pitanja međusobno su povezana. Dakle, analiza učinka, procjena učinka koja prati ovaj prijedlog e, veoma je podrobna. Pokušali smo u najboljoj mogućoj mori, mjeri procijeniti e, tu cijenu i koliko će voda biti e, dostupna i kućanstvima sa niskom razinom dohodka. dohotka i utvrdili smo da postoje mogućnosti za bolju opskrbu vodom jer procijenjena dodatna cijena za dovođenje vode u svako kućanstvo iznosi između 7 i 10 eura na godinu, tako da nam se čini da to ne bi e, bio osobit problem u smislu cjenovne dostupnosti vode. Zatim u članku 9. okvirne direktive o vodi, o kojim ne govori e, zakonodavstvo vezano uz vodu za piće, Znate da u okvirnoj direktivi nemamo usklađivanje mjera za određivanje cijene vode, no unatoč tome postoji određena dobra praksa i razmjena najbolje prakse i to ćemo sasvim sigurno popratiti i dalje kad budemo radili procjenu e, učinka zakonodavstva, takozvanu fitness promjenu. Smatramo da je naravno važno zadržati određeni prostor, manevarski prostor za države članice kako bi mogle na najbolji način iskoristiti vodu koja e, je na raspolaganju u njihovom prostoru. Dakle, kad e, ste nas pitali konkretno koje socijalne mehanizme želimo poduprijeti, želim reći kako smatramo da je osobito važno prije svega da postoji dovoljna mogućnost za sufinanciranja, osobito u onim zemljama u kojima postoji veća nazočnost marginaliziranih ranjivih skupina, a imamo statističke podatke koji nam omogućavaju eh, da vidimo gdje su takvi stanovnici prisutni. Također primjećujemo da u onim zemljama u kojima postoje najveća potrošnja za ovu svrhu u trenutačnom programskom razdoblju eh, nastavit ćemo raditi sa državama članicama kako bismo eh, podupreli ih u provedbi dodatnih socijalnih mjera, a kojima je cilj pristup vodi osobito najugroženijim i marginaliziranim skupinama. Da odgovorim sada odmah na pitanje zastupnice Kadenbach. Dobro. To pitanje odnosi se na način na koji naš prijedlog odgovara na inicijativu europskih građana o pravu na vodu i pita nas zašto nismo otišli tako daleko da kažemo kako je pravo na pristup vodi zajamčeno svim e, građanima Europske unije istina. U članku 13. E, govori se da države članice imaju obvezu poboljšati pravo za sve i da imaju obvezu osigurati to pravo za marginalizirane i ranjive skupine. Zašto? Zato što e, je ovo područje o kojem se već e, mnogo puta raspravljalo i govorilo da je ovo političko pravo više nego socijalno pravo, dakle i komisija i e, parlament i drugi akteri, o tome su govorili u Getenburgu e, prošle godine. Jasno je rečeno da je to pravo e, građana, ali e, jedan konkretan instrument kao direktiva o pitkoj vodi ne bi smjela uvoditi neko temeljno pravo, e, kvazi temeljno pravo kao jedan od temeljnih dokumenata. Dakle, mi od država članica tražimo da poboljšaju pristup koji već postoji i nudimo jedno mnogo praktičnije rješenje, jer kao što znate, u ovom članku stoji e, da države članice imaju obvezu jasno utvrditi koji to e, njihovi državljani još uvijek nemaju pravo, e, nemaju proste pristup pitkoj vodi, utvrditi zašto je tomu tako i poboljšati taj pristup. Dakle, mislimo da e, treba omogućiti onima koji donose političke odluke da raspravljaju o tome radi li države članice dovoljno, a mi u ovaj zakonodavni okvir stavljamo instrumente koji nam pomažu da pratimo što države članice čine. Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Mislim da postoji još jedno pitanje gospodina Palmera. Mislim da imamo još dva pitanja uz ova dva na koja ste već odgovorili. Gospodin Palmer, želite li nešto reći? Izvolite. Ne znam jesu li me ovi odgovori zadovoljili. Ovaj članak je jedan od temeljnih e, e, e, članaka u ovom tekstu. On se tiče same srži ove situacije. Ako ozbiljno mislimo e, provoditi ove mjere za osiguranje temeljnog prava na e, vodu za piće, e, uvjeti koje treba ispuniti država članica. međutim, nismo ništa očinili da bismo poboljšali pristup vodi ranjivim skupinama. E, ti ljudi znaju da nemaju pristup vode. E, države članice moraju poboljšati pristup vodi. Ali da bismo to praktično provili, e, mi nismo ništa napravili kako bismo poboljšali situaciju recimo beskućnika, izbjeglica, migranata i drugih marginaliziranih skupina. Zašto države mogu imati taj manevarski prostor? Ako ste beskućni, na primjer, na ulicama Pariza ili Brisela ili, ili Londona, e, pristup čistoj e, vodi, e, pitkoj vodi, tu ne možemo imati diskrecijno pravo država da o tome odlučuju. To pravo mora biti osigurano. Moramo zaštititi ove e, ranjive skupine. I još jedno pitanje. Po područje pokrivenosti e, sve ove akcije moraju poduzeti države članice. Ali situacija za ranjive skupine se nije poboljšala ni za milimetar, pomakla ni za milimetar. Gospođo Manfredi, želite li odgovoriti na ovo pitanje ili komentar? Hvala lijepa. Potpuno shvaćam ove argumente, emocije i frustraciju od stra- koje smo čuli sada od e, uvaženog zastupnika. Suosjećam s tim. Međutim, e, smatram da smo išli u dobrom smjeru, da smo postupili uravnoteženo. E, zakonodavci mogu sada biti više ili manje ambiciozni. Nadam se da ćete natjerati e, vijeće da dođe do ambicioznog rezultata. E, već smo dali vrlo konkretne prijedloge što se kad se radi o poboljšanom pristupu vodi za sve. E, iskreno kao građanka bih željela znati da li države članice moraju identificirati te e, skupine koje nemaju pristupa vodi, ali moraju i identificirati razloge one nam moraju reći e, sve o situaciji, moraju nam podastrti relevantne statistike. Poboljšanje pristupa vodi za te ljude i o, o, informiranje o e, distribuciji vode. Da li je to provedeno od država članica? da li e, e, država članica informira beskućnike kako se mogu priključiti, e, kako mogu pristupiti vodi, gdje su priključci koji su im dostupni. Tražimo od država članicama da potiču mjere za siguran pristup vodi E, u, u administraciji javnim zgradama. Članak e, jedan kaže da države i članice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali pristup vodi ranjivim i marginalnim skupinama. A ako neke skupine e, Također države članice moraju obavještavati korisnike o kvalitete, kvaliteti vode. Možda je sve to malo utopistički. To je i e, tema članka 16. To je naš ključni e, članak e, za pristup pravosuđu. Ako fizička ili pravna osoba ili njihova udruženja, udruženja koja E, već e, vrlo zdušno rade na pomaganju beskućnicima, izbjeglicima i e, manjinama. Sve te skupine mogu istraživati legalnost i stvarno korištenje tih prava. Naravno da to možda nije savršeno rješenje, ali učinili smo prvi korak na ovom području. Taj korak je važan. E, računamo i na vaš rad kako bismo osigurali da rezultat zakonodavnog prijedloga bude proporcionalan i ambiciozan. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo još samo dva pitanja o koja treba raspraviti danas. Gospodin Palmer članak 21 informacije javnosti, informiranje javnosti. Gospođa Kadenbach je postavila pitanje, a o prilogu 2 učestalost e, e, istraga Gospođo Manfredi, zaista ste dobro odradili ovaj posao. Morat, nastojim preživjeti, morate mi dati mnogo e, pitke vode. Da preživim. Evo, kad budete spremni, izvolite. Every time I try to sum up the cracks of the questions raised pitanje gospodina Palmera ukazuje na mogućnost osiguranja boljeg usklađivanja načina na koje države članice informiraju potrošače. Ova izmjenjena uredba, da li je to dovoljan potocaj za e, usklađenost u informiranju. U toj izmjeni e, odgovornost za e, web stranice i to i za online informacije o tome se govori u članku 14. To prepuštamo državama članicama. Nek prejudiciramo hoće li to one raditi preko vodoopskrbnog poduzeća i da li su vodoopskrbna poduzeća povezana sa upravom, sa vladom, e, da li e, je tu nadležno ministarstvo za zdravlje i tako dalje. Mi o tome <clears throat> ne govorimo de detaljno, e, ne govorimo o strukturi upravljanja time. E, harmonizacija koju e, omogućavamo države članice e, moraju osigurati da informacije o kojoj govori prilog četiri budu osigurane i da to bude jednako u cijeloj Europskoj uniji. Uz to u članku 14 imamo mogućnost koja podliježe također vašim zahtjevima i odluci vijeća. Imamo E, provedbene akte koje će specificirati format e, na koji se, po kojem se daju informacije. E, I to možemo možda revidirati ako mislite da je potrebno. Ono prijašnje pitanje, tip komunikacije, govorimo samo o internetskim informacijama E, isto tako informacije pre, preko računa za vodu. Imamo li još pitanja? Ne. Imamo sada sljedeće pitanje. Uh, Odgovor na pitanje gospođe Kadenbach. ono se vrti oko toga da li komisija e, uzima dostatno u obzir novu e, činjenicu da nova klasifikacija učestalosti istraga koju e, dajemo u izmijenjenom tekstu, da li će to dovesti do visokih troškova za potrošače i opskrbljivače. Naravno, ova povećana učestalost, e, istraga i analiza e, rezultira iz naše e, odlične suradnje sa svjetskom zdravstvenom organizacijom. Treba učiniti više u mikrobiobnim pokazateljima. Tu imamo već parametre koje se treba poštivati mm, na ovom području često kasnimo i ne radimo dovoljno. Pa moramo osigurati da vodoopskrbljivači e, vrše ispitivanja češće. E, čak i mali vodoopskrbljivači moraju to raditi 8 do 10 puta godišnje. Naravno, za, vodo, velika vodoopskrbna poduzeća te se analize moraju vršiti svakodnevno. Naravno, e, zabilježili smo sve e, primjedbe ovog odbora e, i mnoge države članice su vrlo osjetljive po tom pitanju moramo e, osigurati e, dobru zaštitu zdravlja, a istovremeno e, ne smijemo stvarati dodatna opterećenja. Imamo jedno dodatno pitanje u vezi s ovime, a to je sljedeće. Pitanje je znamo li činjenica da imamo eh, ova trogodišnja studija bi dovela do dodatnih troškova. A radi se o specifičnim parametrima. Eh, klor u ultravioletnim eh, dezinfekcijskim sredstvima. Mikrocistin je, je e, e, se nalazi vrlo rijetko u tvarima. Uključenja ove tvari je povezana sa arhitekturom prijedloga koji predviđa da moramo imati i pristup baziran na riziku. E, neka ne, potencijalno škodljive tvari u, nekim abstrakcijskim područjima. Ako u ovim specifičnim područjima postoje te tvari, onda će poduzeće za vodoopskrbu neće više morati raditi te testove. Moramo biti kolistični u našim pristupima. Ako imamo ne, neke područja koja e, dovod, u kojima dolazi do obstrukcije dovoda vode, tu treba e, e, vršiti analize, ali ako analiza pokaže da tvar nije prisutna, onda daljne testove ne treba vršiti. In relation to, Što se tiče dodatnog pitanja o tome, učestalost je opet u pitanju. I to se, ovo se pitanje mm, odnosi na učestalost analiza ispitivanja. Mogu samo dodati da, kao što znate, u prijedlogu kažemo da postoje tri E, mikrobiološka ključna parametra koji se stalno moraju provjeravati u svim okolnostima. To su najopasniji parametri. I tu imamo politiku nultog rizika. Mm. Prisutnost tvari u, prilogu, e, to je također imamo pristup e, baziran na riziku Neke, e, neka izračuni pokazuju da ćemo imati e, povećanje troškova za e, vodoopskrbna poduzeća u iznosu od 20.000 tisuća eura ili više. To mi se čini pretjeranim. Ne uzimaju se u obzir sve uštede koje očekujemo od ovog sustava taj će sustav e, postepano postajati sve bolji. On će također biti e, sve više digitaliziran, imat ćemo mehanizam senzora koji će tome pomoći. Isto ćemo smanjenje zahtjeva za izvještavanje. Neke e, poduzeća neće morati E, izvještavati i analizirati substance tvari koje su dokazano neprisutne u e, određen, na određenom lokalitetu. Hvala lijepa. Nadam se da ćemo o, o tome moći e, detaljnije razgovarati kasnije. Shvatila sam vaše odgovore, ali e, klasifikacija e, ovih vodoopskrbljivača, e, vodoopskrbna poduzeća koje opskrbljavaju više od 50 tisuća stanovnika. Tu imam dodatnih pitanja. Ali to možemo onda raspraviti u drugom prilikom. Da, i kasnije ćemo još razgovarati o tome. E, gospođo Manfredi, e, cijenimo vaš dolazak i vaša izlaganja i objašnjenja. Drago nam je što ste u našem odboru i, nadam se da ćemo imati još mnogo prilika za sastanke. Dragi kolege i kolegice, ovime završavamo dnevni red za dana, prije podne. Vidimo se u 14.30. Dobar tek.